I think we can start. Mislim da možemo započeti. Drage kolegice i kolege, uvaženi e, dame i gospodo, započinjem današnji sastanak. E, možemo usvojiti dnevni red ako nema prigovora. Ukoliko nema prijegovora, možemo usvojiti i zapisnike sa prethodnih sastanaka. Priopćenja predsjednika, nema nikakvih priopćenja, time dolazimo do e, četvrtog željezničkog paketa. Radi se o tri dosijeja, otvaranju tržišta za E, usluge domaćog željezničkog prijevoza putnika, e, za normalizaciju računa željezničkih poduzeća. E, moram se referirati na postupak. Dakle, što se tiče prvog čitanja, članci 66 predviđaju sljedeće Stajalište vijeća će se uvrstiti kao prva točka redna, reda nad, nadležnog odbora i e, time mi smo nadzorni odbor, stoga danas priopćavam da e, su, e, da, da je naš odbor zaprimio stajališta vijeća i time u formalnom smislu započinje drugo čitanje. Izvjestitelj će već sutra svoje priopćenje za drugo čitanje iznijeti. 5. E, prosinca će se održati glasovanje u odboru, a e, na plenarnoj sjednici u prosincu će se održati e, glasovanje na plenarnoj sjednici. Peta točka dnevnog reda. Izvjestitelj je gospodin Pavel Telička i on ima riječ. Dame i gospodo, Hvala vam na davanju riječi. Dopustite mi, obzirom da sam u ovom odboru, da zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni smo usuglasili neka temeljna načela na kojima ćemo utemeljiti strategiju zrakoplovstva za Europu. Drago mi je da smo se dogovorili da će to biti strategija, a ne samo božićne drvce koje odražava ono što već postoji u zakonodavstvu i što je potrebno implementirati, no često to nije slučaj. Drugo, ovo je strategija zrakoplovstva za Europu. Izvješće o strategiji zrakoplovstva za Europu je nešto u čemu moramo istaknuti pitanja koja su relevantna u ovom kontekstu, no koja potpadaju pod nadležnost i drugih odbora ovog parlamenta. Mislim da smo to poštovali, e, no stupanj e, konkretnosti do kojega ćemo ići ćemo prilagoditi. Također bih želio istaknuti da što se tiče najvećih prigovora, moralo se razmotriti pitanje povezanosti u svijetu budućnosti, također intermodalni način prijevoza. Drugo, fokus je stavljen na sigurnost, no tijekom pripreme smo uvidjeli da je potrošnja EU-a sve relevantnija. E, e 335 amandmana je podneseno u okviru ove strategije zrakoplovstva. Svi ti amandmani slijede internu logiku koju smo i mi zadržali i suzdržali smo se od uvođenja nekih pitanja koja su ključne važnosti u našem političkom klubu za naše pojedince. Mora kolega proći ispred mene, pa ću ga propustiti da prođe. U svakom slučaju želim reći da se pridržavamo toga. To je interna strategija koju moramo poštivati. U tom kontekstu bih želio spomenuti da mi je drago što e, sam surađivao sa izvjestiteljima u Sjeni i e, znam da to inače je kurtoazija, no ovoga puta uistinu to mislim. E, e, bilo je više žena, tako da smo uspostavili ravnopravnost spolova, rodnu ravnopravnost. Mislim da smo prilično uznapredovali u tom procesu. Imamo 32 e, kompromisna amandmana, ukupno 335 amandmana i jučer smo imali jedan e, dodatni sastanak izvjestitelja u sjeni. Mislim da smo uspjeli obuhvatiti mnogo pitanja i uspjeli smo se usuglasiti i rekao bih da broj pitanja e, s kojima e, se moramo još uhvatiti u koštac je otprilike oko tri. Jasno mi je da vi morate u svezi tih pitanja konsultirati vaše klubove, no Predanost sviju je na visokoj razini, tako da ne vjerujem da će biti mnogo otvorenih pitanja. Gospodine predsjedniče, trenutno ću se Trenutno neću ulaziti u ključne kompromisne amandmane, jer istaknuo sam probleme tijekom prvog sastanka i zato ću sada stati i rado ću saslušati i svoje kolege, suizvjestitelje kao i članove odbora, te ću ući u više pojedinosti, ako će to biti potrebno, na kraju ove rasprave. Hvala lijepa. E, zastupnica Klun, hvala lijepa, dobro jutro. Ja želim zahvaliti e, gospodinu Telička na početnom izvješću koje je bilo vrlo pozitivno. Usuglasili smo se. U svakom slučaju istaknuo je glavni sentiment, raspoloženje koje je našem klubu bilo bitno i što smo dogovorili na sastanku izvjestitelja. Ima tek nekoliko pitanja koje ne možemo još izgladiti. U odboru smo već razgovarali o tome. Imamo mišljenje odbora EMPL o strategiji za zrakoplovstvo tako da se on, oni se bave isključivo pitanjima vezanim uz zrakoplovstvo i unijeli su jasnoću i amandman naglašava potrebu da države članice djeluju vezano uz pitanje jedinstveno nebo, prava putnika, e, zakonodavstvo. Postoji prilika da zrakoplovstvo postane konkurentnije i da se mi moramo najprije riješiti naš dom, našu kuću, kako bismo bili konkurentni na globalnoj sceni. E, moramo prvo dovesti u red ono što, je, što se događa kod nas. Moramo se pobrinuti da su ta pitanja riješe. Također pitanje preleta. I ono se spominje u prvotnom izvješću gospodine Telička. Klubovi su reagirali pozitivno na to i mi uviđamo i e, potvrđujemo da se e, suverenost država članica ne smije dovoditi u pitanja. Početno mišljenje je izrađeno e, nakon sastanka ICAO u Montrealu i to smo također uključili u izvješće. Povezanost je od iznimne važnosti i moramo naglašavati činjenicu da je jako bitno povezati najudaljenije regije, otoke, e, moramo pogledati ta područja koja imaju mnogo opcija i u smislu alternativnih putovanja, i, a te, udaljene regije ovise isključivo zrakoplovstvu i to moramo isto tako e, uzeti u obzir i primiti na znanje. Sve u svemu rekla bih e, da je odraženo sve što smo dogovorili. Odražava se i ambicija za zrakoplovni sektor Europa, ne samo u smislu letova, već cjelokupne infrastrukture zračnih luka i e, međunarodni lanac opskrbe je također ugrađen. U prosincu glasujemo na odboru, nadam se da ćemo tada i na plenarnoj sjednici. E, želim zahvaliti gospodinu Telički na otvorenosti, na tome što je izvjestitelj u sjeni od početka uključivao u cijeli proces i želim zahvaliti su izvjestiteljima svojima također. Hvala lijepa. E, Inesa Jala Zender. Hvala lijepa. Željela bih čestitati izvjestitelju, gospodinu Telički, a posebice bih mu željela zahvaliti na njegovom strpljenju i izvrsnoj suradnji, zahvaljujući kojoj smo uspjeli e, usuglasiti se na razini svih izvjestitelja u sjeni. Istina je da da je e, gospodin Telička želio koncentrati se na strategiju za budućnost, da moramo uzeti u obzir i stupove koji su nam ishodične točke za ono gdje se nalazimo sada. Stoga mislimo da je vrlo važno e, da insistiramo na činjenici da ne možemo prihvatiti nepoštenu, nelojalnu konkurenciju koja dolazi iz trećih zemalja, posebice kada se radi o državnim potporama koje u Europi više ne postoje, ali postoje u trećim zemljama. I to moramo imati na umu. Sve što se tiče e, pametnih, e, racionalnih zračnih luka i njihove povezanosti sa prometnim čvorištima je vrlo bitno. Ne u smislu samo teritorijalne kohezije, već i dinamične dimenzije zračnih luka. Potrebno je e, maksimizirati njihov potencijal i uključiti e, periferne regije, prvenstveno otoke koji imaju svoje specifične probleme, te također e, brdovita područja planine kojima je najteže pristupiti e, zračnim putem. Isto tako moramo uzeti u obzir najbitnije elemente prava putnika, uključujući nove oblike tehnologija koji mogu povećati transparentnost i pristup e, kupovini karata i fleksibilnosti. Ostvaren je kompromis koji uključuje većinu e, političkih klubova, te stoga sve možemo više manje prihvatiti. Imamo još neka otvorena pitanja E, socijalni aspekt. Na primjer, mi smo uključili mnogo socijalnih aspekata za koje smatramo da su važni. Moramo imati na umu da je na zahtjev parlamenta komisija odlučila da će parlament biti uključen u područja u kojima će postojati socijalni paketi kako bi smo uzeli u obzir potrebu privlačenja mladih radnika i u sektoru zrakoplovstva, na tome moramo još raditi. Također, e, zračni autoput i zračne autoceste je nešto što je naglasio izvjestitelj, nemamo problema s tim, no o pojedinostima moram još razgovarati u svom klubu kako se to ne bi shvatilo kao neka ruta bijega koja ne poštuje prava u zrakoplavstvu. E, zastupnica e, Jackie Forster, hvala gospodine predsjedniče, bih, željela bih odati priznanje našem izvjestitelju. Od samog početka on je bio vrlo učinkovit. Radilo se učinkovito djelotvorno, dobro smo surađivali, kao što je on sam rekao. Svi izvjestitelji u sjeni su također odradili svoj dio posla. Neću sada prolaziti kroz sve točke koje su spomenute, no ako pogledate izvješće i dugoročnu strategiju, to je najvećim dijelom i je strategija, ključna područja koja je istaknuo gospodin Telička jesu uključena. Također način strukture izvješća je vrlo E, struktura je vrlo jednostavna, nemamo previše formulacija, ostali smo koncizni i sažeti. Dokument ima 500 stranica, no to ne znači e, da ga se ne bi moglo sažeti na 25 stranica. To je od ključne važnosti. Radi se o prometu, prvenstveno o prometu. To je strategija koja dolazi iz ovog odbora i stoga Mislim da smo s pravom se dotaknuli socijalnih pitanja. Želimo otvarati nova radna mjesta u tom sektoru. Veliki potencijal rasta postoji. Također smo spomenuli pitanja zaštite okoliša. Jer imamo projekte kao što su čisto nebo i parlamentarne institucije su bile uključene u sve te postupke kao i jedinstveno europsko nebo i, svi, i tehnološki napredak mora biti uzet u obzir. Mislim da je vrlo važno reći da će ovo funkcionirati samo ako postoji ozbiljna politička volja na strani država članica, a ako u ovom trenutku je nema u smislu izgradnje kapaciteta i osiguravanja da države članice mogu ispuniti zahtjeve 21. stoljeća jer postoji jedan blog država članica koje trguju sa ostatkom svijeta. Stoga zapravo države članice trebaju izraditi same svoje referentne vrijednosti toga što bi još trebale napraviti što se tiče sigurnosti. I vi ste svjesni, to je Postoji trenutno vrlo složeni sigurnosni sustav u zračnim lukama za sve ljude. Od velike važnosti je da je sigurnost dobra, No kako vrijeme odmiče, taj sustav postaje sve skuplji, stoga je potrebno uvesti više sofisticirane načine, posebice za ljude koji mnogo putuju i u Americi se već rade neke prethodne provjere. Trebamo početi razmišljati e, izvan okvira kako bismo to cijelo iskustvo e, poboljšali, kako ne bismo ljude odgovarali od putovanja zrakoplovom, bilo u poslovnom smislu, bilo na e, odmor. Mora postojati konkurencija, naravno, i povezivost. Ja dolazim sa otoka i moramo stoga uključiti i te elemente, male regije, male zračne luke i oni se moraju razvijati. Sve u svemu ovo je dobro uravnotežena strategija koju će sigurno EKR podržati i nadam se da će i ovaj odbor također ju podržati i parlament i želim zahvaliti izvjestitelju na vrlo učinkovitom radu na ovom dosjeu. Hvala lijepa. Sljedeća zastupnica, Konečna. Uvažene kolegice i kolege, najprije bih željela zahvaliti izvjestitelju na njegovom nacrtu izvješća i na konstruktivnom načinu rada. Razumijem što je pokušao ostvariti u svom izvješću i poštujem njegovo mišljenje, ali ne mogu se sto posto složiti sa svime. Izvjestitelj je sam napisao u svom izvješću što se tiče glavnih ideja pri izradi strategije je poboljšanje povezivosti, poboljšanje konkurentnosti te da se sve mora temeljiti na tržišnoj osnovi. Mi to drugačije u našem klubu sve sagledavamo. E, u središtu mora biti potrošač i njegova prava i ljudi koji su zaposleni u sektoru zrakoplovstva. Pitanja zaštite okoliša je potrebno intenzivnije ugraditi u izvješće i stoga ne možemo podržati 100% izvješće jer moramo zaštiti interese europskih građana. Socijalna prava zaposlenika u sektoru zrakoplovstva su isto toliko bitna kao i prava u drugim sektorima. Bez tih ljudi cijeli sektor ne može funkcionirati, moramo im dati jamstva i ako to ne učinimo može se dogoditi da oni da oni, ako ti uposlenici zakažu, građani Europske unije mogu poginuti. Stoga je vrlo bitno da surađujemo s njima na najbolji mogući način i moramo im pokazati da parlament e, ih podržava. Nažalost, to u ovom izvješću nismo pronašli, stoga e, moj klub ne može podržati ovo izvješće. Davor Škrlec, koji je upravo došao u pravom trenutku. E, imao sam jednu drugu obavezu koju sam morao e, odraditi u isto vrijeme. E, dakle, ja bih se osvrnuo na ovaj izvještaj gospodina Teličke. Dakle, imamo jedan zahtjevan posao pred sobom. Vidi se po tome što zapravo i odgađamo donošenje konačne odluke oko glasovanja ovdje u, odboru. ono što je naravno E, ja bih rekao važno je da e, prijedlog komisije koji je usmjeren na tome da ipak pokaže dobru volju Europske unije e, u cilju smanjivanja emisija iz sektora avijacije, a da se istovremeno drži kompetitivnost, ne smijemo zapravo mi narušiti svojim, dodacima, odnosno svojim amandmanima. Dakle, mogao bih reći da da u jednom dijelu mogu podržati e, sve ovo što smo do sada radili na, našim sastancima izvjestitelja. Ima neko stvari koje zapravo su e, upitne u smislu da ne predstavlja možda dobar strateški smjer. Dakle, mi ne možemo e, cijelu našu avijaciju isključivo gledati samo u kontekstu da je potrebno ostvarivanje profita, da, e, da e, bez obzira što e, međunarodni standardi, odnosno dogovor koji je trenutačno napravila Međunarodna agencija za avijaciju u smislu smanjenja emisija, da smo time zadovoljni, dakle trebali bi ići na, na to da potičemo zapravo svoje istraživanje i razvoj ne samo E, ne samo u zemaljskom dijelu nego i, u samim zrakoplovima kako bi e, krenuli prema smanjenju emisije i bili lider. E, ja ću samo spomenuti da, da vezajući se na drugu temu koju ovaj odbor ima, a to je turizam, da EU unija želi biti turistička destinacija broj jedan. To znači svakako povećanje zrakoplovnog prometa u EU uniji i dolazaka u Europsku uniju. Da turizam danas čini 5% emisija ukupnih u, u, u svijetu. Od tih, unutar tih 5%, 40% odlazi na e, samo avijaciju. Dakle, vidimo da će očekivanja smanjenja emisija tu biti vrlo velika. E, ono što e, također me malo zabrinjava to je da možda nekim svojim doprinosima narušavamo postojeću dobru praksu koja se događa u suradnji između odgovarajućih tijela u državama članica e, koje nastoje zapravo e, optimiranjem korištenja koridora smanjiti potrošnju goriva aviona. Znači, pored onoga što se ulaže u, samu tehnologiju, dakle i ovo. Pa u tom kontekstu ne mogu podržati da se ide na uspostavljanje nekog transeuropskog e, Trans-European Motorway of the Sky, dakle, dakle uvodimo definiciju nečega što zapravo ni sami nismo ovdje definirali što je, a možemo potencijalno ugroziti zapravo ono što je e, već e, nastala dobra praksa ili je dobra praksa u nastajanju kako bi zapravo u konačnici smanjili emisije. E, ono što je naravno posebno to je da, da, da se pokuša voditi briga oko oko socijalnih prava, znači e, zaposlenih, ali isto tako i prava putnika e, i e, ja bih rekao pogotovo u onom dijelu znači osoba koje sa invaliditetom, odnosno one koji imaju smanjenu pokretljivost kako bi kroz intermodalnost zapravo omogućili da se možda i avionski prijevoz usmjeri i na druge vrste prijevoza koje trenutačno zbog nedostatka intermodalnosti E, danas, ne postoje. I taj upravo e, shift, znači model shift kako mi to zovemo, je jako važan zapravo, jako važno za naglasiti u, u ovim našim amandmanima. E, evo, ja se još jedan zahvaljujem gospodinu Teleški na suradnji ovoga i nadam se da ćemo još kroz idući sastanak ovoga iskristalizirati da budemo svi zajedno zadovoljni sa prijedlogom. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Prije no što sada dam e, riječ daljem zastupniku, želim reći prevoditelje da smo se dogovorili da će odbor za turizam i promot e, prevodit će se na njemačke riječi Fremdenverkehr, a ne turizmus. I sada dajem riječ zastupniku Kohu. Hvala lijepa. E, moja moje veliko hvala ide u smjeru gospodina Teličke. Samo tri napomene. Drugi kompromis. Mislim da bi bilo bolje da budemo jasniji u smislu provedbe jedinstvenog europskog neba. Tu ne smiju postojati nesporazumi, moramo ustrajati na tome. Drugo što se tiče sigurnosti, u 23. E, kompromisu se e, klimatske promjene spominju na temelju rizika. Ne smiju se kod svakog novog događaja uvoditi nove prilagodbe, već mora postojati e, strateške opcije koje će se aktivirati Također, moj 33. kompromisni amandman je nešto na što želim skrenuti vašu pozornost. Mogućnosti je edukacije, usavršavanja u smislu nove e, zrakoplovne tehnike. E, to je nešto što se mora uvesti u škole, u praksu, a ne, ne smije ostati samo na razini teorije. U međunarodnom sektoru, u sektoru zrakoplovstva, sve se to mora početi primjenjivati na, međunarodnoj razini. Također kao, kao član odbora EMPL veseli me e, da e, ste uzeli u obzir izvješće odbora EMPL o socijalnim pravima. Hvala lijepa. E, Majsner, e, hvala lijepa. Slažem se sa prethodnim govornicima, to je uravnoteženo izvješće koje je prilično kratko. Želim spomenuti dva elementa koja su mi iznimno bitna, a to je privatno gospodarstvo, privatni zrakoplovi, manji zrakoplovi. Prvenstveno mislimo E, kada govorimo o zrakoplovstvu, najčešće pomišljamo samo na velike zrakoplovne kompanije, ali postoje i mnogo manje, manja zrakoplovna poduzeća i meni je bitno da svi sektori budu uzeti u obzir i u zračnim lukama da im se e, potrebna pozornost posveti. I drugo, što se tiče autocesta u zraku, e, autocesta u, u zraku zvuči pomalo neobično, čudno. Mislim da to nije toliko čudno. E, mislim da upravo taj način prijevoza ima najveći potencijal i kada pogledam e, sve ove ceste koje idu cikcak u Europi, bilo bi odlično da imamo autoceste u zraku u Europi. Jer u zraku bismo se mogli priuštiti e, sasvim drugačije rute nego na kopnu. U svakom slučaju, zahvaljujem svima koji su surađivali. Mislim da smo zauzeli jako dobro stalište u odnosu na zahtjev komisije vezano uz budućnost zrakoplovstva. Hvala i sada Izabele de Monto. Ringraziamento al relatore, relatori Ombra per il lavoro fatto fin qui e per i compromessi. E solamente è una osservazione. Želim se iznad svega zahvaliti na onima koji su izradili kompromisne amandmane o regionalnim aerodromima i e, jer su velike zračne luke jako zagušene, između ostalog i zbog turizma. Stoga se smatra da ne postoji stvarna incidencija na razmjene među državama članicama, ali ja mislim da se stvarno treba tražiti veća fleksibilnost po pitanju državnih potpora. Isto tako postoji i e, lokalna klijentela koje su usluge potrebne i zato trebamo razmotriti prag što se tiče e, objavljivanja vezanih e, za obaveze javnih usluga. A isto tako treba e, promicati male e, zračne luke. Što se tiče kompromisnog amandmana broj 20, mislim da je važno da se spomenula važnost e, duty free dućana koje su zaista važne radi održivosti zračnih luka u Europi. Sender, da. U e, postojećoj uredbi se kaže da su, e, se spominju e, regionalne na uska grla. Ono što mene brine je da ako se koristi ta terminologija novog prijedloga, u novom prijedlogu izvjestitelja, da bi se moglo shvatiti da postoji pokušaj da se da rješenje e, za e, neke nezakonite letove koje industrija ne želi. Naravno, neki termin se može koristiti, komisija to zove regionalnim e, uskim grlima, ali moramo vidjeti što to znači i što se s tim može napraviti. I što se mene tiče, i meni se učinilo da bi to mogao biti problem. Hvala i sada za komisiju iz opće uprave MUV, e, gospodin Kornelijos e, Prije svega što se sa strane komisije želim se zahvaliti izvjestitelju gospodinu Telički na izvješću koje je pripremio i u tom izvješću se globalno rečeno prilično e, podupire strategija mm, za avijaciju Evropske komisije. E, drago mi je također da iz gotovo redova svih klubove imamo podršku u ovom odboru. To je za nas velika podrška jer mi pokušavamo što bolje i što brže primijeniti ovu strategiju. Možda dvije stvari vezane za ovu raspravu i za većinu amandmana, iako još nismo vidjeli kompromisne amandmane, dakle o vanjskoj e, politici zrakoplovstva. Najprije moramo vas informirati da brzo napredujemo. Otvorili smo pregovore više trećih zemalja na osnovi mandata koju smo dobili svega u lipnju. Pravična e, i pošteno tržišno natjecanje dio je tih e, rasprava. Nadalje, radimo marljivo također i na prijedlogu da se stara uredba 868 zamijeni i e, nadam se da će se to riješiti što je prije moguće sljedeće godine. Što se pak tiče regionalne povezanosti, želim prije svega zahvaliti koliko je mm, važno i kako mi u komisiji smatramo povezanost u Europskoj uniji među pojedinim e, regijama, važnom naročito neke udaljene regije koje zapravo nisu dobro obslužene. U samoj E, industrijskoj grani u samom sektoru sve više e, se e, ide na tome da se ne ide putovati preko velikih zračnih luka koje predstavljaju centre, nego da se ide na izravne letove i to je jako dobro. A što se tiče regionalnih zračnih luka, mislim da moramo imati kapacitete kako bi se potreba zadovoljila, ali e, to je nešto što se treba napraviti umjereno. E, ne smijemo tu raditi ni previše ni premalo. E, dakle, ne bismo smjeli imati prazne zračne luke. Imamo smjernice, Europska unija financira putem EFSI-a, postoje i pravila za e, javne usluge koje se mogu pridonijeti regionalnoj povezanosti. I za kraj još par riječi o jedinstvenom europskom nebu. Moram reći da smo mi također e, jednako očajni kao i vi zbog toga što nema e, napretka po pitanju CZV+, plus jer se ne može dogovoriti oko Gibraltara i e, mislim e, da se moram zahvaliti parlamentu što nas u tome e, podržava. što se tiče a, autoputova neba, ideja autoputa je nešto što kod nas izaziva neugodnu sliku o E, velikoj prometnoj gužvi. Međutim, na nebu to bi trebalo biti drugačije jer to bi značilo da zrakoplovi mogu putovati e, izravnom putanjom usprkos nekih e, problema u određenim područjima, a danas je to zapravo nemoguće jer moraju iz određenih razloga ići obilaznim putem što niti je zgodno putnicima jer moraju putovati dulje niti je dobro za okoliš. Ukratko hvala lijepa i hvala na podršci. Hvala lijepa i sve dajem riječ izvjestitelju gospodinu Telički još jednom. Evo, u uvodu sam eh, eh, dio toga, ali sada želim reagirati na nekoliko stvari o kojima su kolege govorili. Ja se zahvaljujem na e, komentarima. Izvjestelji u Sijeni potvrdili su ono što sam ja već rekao, da smo e, i razgovarali u jednom dobrom ozračju, ali isto tako da se u velikoj većini stvari slažemo. Najprije o konceptu autoputeva neba. Potvrdit ću ono što je upravo rekao predstavnik komisije, da tu se radi o slobodnom protoku. To je koncept koji u strategiji neće biti jako razrađen, ali je vrlo važno da mi izvjetelji u sjeni e, točno znamo e, da na isti način shvaćamo taj koncept. Ono što je rekla zastupnica Jala Sender to ne bi smjelo eh, dovesti u pitanja prava eh, zaposlenika, pravo na štrajk primjerice. Moram reći da se ovdje ne radi o temi koje odredbe koje predložem ni u kom smislu ne dovode u pitanje. E, mi ćemo u, budućnosti raspravljati više o konceptu autoputa neba. A, imamo već jedinstveno europsko nebo, imamo Cezar a, ići ćemo još i korak dalje i omogućiti da zrakoplovni promet teče i to u najvećoj mogućoj mjeri. A kad se govori o narušavanju, to narušavanje nije vezano e, za štrajkove, radi se zapravo o e, e, narušavanju gdje se treba shvatiti e, to kao neka vrsta deblokiranja. Moram još dodati, gospodin Škrlec nije bio u mogućnosti da bude na sastanku jučer, ali s njim ću razgovarati bilateralno. u svakom slučaju reći mi da ona zabrinutost koju je on izrazio danas i ranije je nešto što smo se pobrinuli, uzeli smo to u obzir. Mi jednostavno e, nadograđujemo na tome, nadograđujemo na ono što e, postoje, ali postoji jedan strateški cilj i nećemo ići dalje od toga, od onih ciljeva koje smo e, postavili. Još jedna stvar o socijalnim aspektima. Čitav niz kolega je o tome govorio. a Mislim da će se on složiti da u prijedlogu kompromisnih amandmana gdje su se, da su se odrazila ova pitanja, pitanja o kojima možemo raspravljati je trebamo li ići u više pojedinosti. Na početku sam rekao, radi se o zrakoplovnoj strategiji koja naravno mora naglasiti i dimenzije koje nisu vezane za promet Međutim, mi nećemo ulaziti u pojedinosti jer postoje druga mjesta na kojima se to treba napraviti i u druga vremena. Na posljednjem sastanku koji smo držali izvjestelje u Sjeni, rekli smo da u samom dokumentu treba staviti dakle, više e, naglaska na socijalne aspekte i obećam da ću to e, napraviti. Što se pak tiče e, poštena odnosno e, e, rada, poštenja. E, s jedne strane postoji uredba i revizija uredbe 868, a isto tako postoje i klauzule o poštenom tržišnom natjecanju. Na tome ćemo raditi. Počeo sam slušao kolege iz kluba socijalista i demokrata E, govorili su i također i o e, pravednosti kada se radi o rezervaciji e, karata i to ćemo također uzeti u obzir. Nadalje o regionalnim zračnim lukama koje se nalaze na perifernim područjima. Moramo imati dobru ravnotežu tu su sasvim sigurno bitne zračne luke, ali ja nisam mislio na to. Ja sam mislio na jako e, dobre integrirane e, gusta područja gdje ima puno e, već puno zračnih luka. I tu se vraćamo na pitanje gospodine Škrleca o intermodalnosti. Dakle, postoji drugi načini. Ne postoji samo jedan jedini način e, prometovanja. Ne smijemo zaboraviti te zračne luke samo zato što proizvode gubitke. Ne, e, to sam, je nešto što sam spomenuo jučer i to će se odrasti u tekstu. Spomenuli smo Gibraltar koji doduše ne stoji u samom tekstu. Ono što mislim da je važno jest pitanje da ono što je blokirano u vijeću, da je nešto što smo prilagodili od samog početka i od samog početka smo postigli konsenzus oko toga i e, moram reći da mi je jako drago da smo se oko toga složili. I još jedno, e, drago mi je da gospođa, e, odnosno moram spomenuti, žao mi je da gospođa Konječna nije više s nama. Naime, ona e, nije bila na našim sastancima, ali ono što je ona spomenula je zapravo pitanje koje u osnovi jest u tekstu i nadam se da će ona e, ipak malo promijeniti mišljenje, ali mislim da sve u svemu po tom pitanju imamo vrlo široku i sveobuhvatnu većinu. Što se tiče E, same e, zaštite okoliša. Neki od očekivali puno više od kao, ali realno gledano ovo što smo dobili kao je zapravo dobar rezultat. Nadamo se da ćemo biti bolji u budućnosti. A u ovom tekstu e, moramo imati formulacije koje će biti solidni kompromis. Gospodine predsjednjavajući, dragi kolege, mislim da je ovo sve što sada mogu reći i mislim da većina onoga što brine e, kolege e, da e, smo to uklopili u prijedlog strategije u kojoj se odražava naša filozofija i Mislim da ovo što su kolege rekle da to potvrđuje. A e, za jedno tjedan do deset dana trebali smo održati posljednji sastanak Izvjestitelja u sjeni i onda preći na glasanje. Hvala lijepa. Kao što sam čekao glasovanje će se održati 5. prosinca. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, priznavanje profesionalne kvalifikacije u unutarnjoj plovidbi. Izvjestiteljica je Kristine Majsner i izvolite imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle, iz zraka smo došli sada do vode, do i do, do unutarnjih plovidbenih puteva, rijeka i jezera. E, ne razmišlja se previše o tome i nemamo u svim državama članicama odgovarajuće puteve unutarnje plovidbe, no to ne znači da ne možemo o tome razgovarati. Želim se iskreno zahvaliti svim trenutak. Molim vas, budite tiši. Kolegica Majsner ima riječ. Onda ću nastaviti. Željela sam se zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni i političkim savjetnicima iz tajništva. Jako dobro smo surađivali. Imamo ukupno 252 amandmana. Došli smo e, do 24 kompromisnih amandmana. Naravno, nismo e, mogli sve uzeti u obzir. Imali smo samo dva sastanka e, izvjestitelja u sjeni i jučer smo održali posljednji i, e, dovršili smo ga čak prije vremena, što pokazuje da smo se uspjeli usuglasiti. Prijeći ću odmah na stvar. Harmonizirana pokušavamo ostvariti e, visoku razinu harmonizacije za unutarnju plovidbu u Europi. Do sada to nije bio slučaj. Postoje mnogo nedostatka u smislu novih mladih uposlenika i žena i muškaraca u ovom sektoru. Drugim riječima želimo omogućiti mobilnost radne snage, a u tu svrhu moramo harmonizirati e, unutarnju plovodbu. E, dva problema su bila izuzeća i područje primjene. E, imamo neke zemlje kao što su na primjer Malta koja uopće nema unutarnje plovidbene puteve, ali ima mnogo uposlenika koji su educirani za pomorsku plovidbu. Finska ima mnogo unutarnjih plovnih puteva koji nisu povezani sa ostatkom Europe, a kod jezera su potrebna druga znanja od rijeka. E, stoga moramo omogućiti i e, da budu uključene i Finska i Malta, ta toliko različite države članice. Mobilnost radne snage je vrlo bitna. Također moramo imati mnoga e, saznanja o dionicama, e, na primjer u Njemačkoj postoje stjene vezane uz Lorelaj, Dunav također ima svoje specifičnosti, postoje vrlo zahtjevni unutarnji plovidbeni putevi i stoga je vrlo bitno e, detektirati rizike i ostvariti sigurnost, no međutim da se pritom ne naprave prepreke koje onemogućuju plovidbu razradili smo dodatno prijedlog komisije i imamo sadržaje e, stručnog usavršavanja za različite stručnjake od zapovjednika e, stručna sposobnost zapovjednika do e, članova posade palube i postoje posebna tijela kao što je povjerenstvo za Rajnu i oni su već regulirali kako se treba e, ponašati na rijekama. Postoji povjerenstvo za rijeke, toliko o sadržaju. A što se tiče vremenskog plana, e, znate da je, su SND zahtjevali da se ne glasuje sutra, već da se glasovanje odgodi. Ja bi bila za e, glasovanje ipak da sutra, jer mi smo jučer dogovorili najveći dio. E, imam jedno jedino otvoreno pitanje. Naravno da moramo biti i brzi i temeljiti, ali mi i jesmo bili temeljiti. E, Slovaci su jako zainteresirani za ovu temu i čekaju zeleno svjetlo da mogu započeti sa trijalogom. Dakle, u ovoj situaciji je vijeće bilo brže od nas i čekaju na nas. Ako e, ćemo i mi dalje čekati, nećemo moći dovršiti trijalog, ali moći ćemo dalje pregovarati sa Maltom. Malta nije toliko zainteresirana i stoga se bojim da će ovaj vrlo važan dosije e, biti ostavljen po strani. Stoga vas molim da ipak sutra održimo glasovanje kako bismo mogli nastaviti sa trijalogom. Hvala. E, zastupnik Rolond. Hvala lijepa, drage kolege. Prije svega dopustite mi da čestitam izvjestiteljici koja je vrlo spretno vodila pregovore. Radi se o vrlo složenim temama, međutim uspjeli smo doći do stanovišta koju osobno smatram pozitivnim. I e, zato E, mislim da će se moći glasati u skladu sa onim e, što je dogovoreno, a i vijeće nas čeka. S druge strane, 23 kompromisna amandmana nama odgovaraju jer su u skladu sa e, zamislima Europske pučke stranke. postoji dakle jedan izuzetak vezan za E, neke vodene tokove, a postoje također izuzećak za neka posebne situacije. Govori se i o obusi i školovanju koje bi europskim zaposlenicima omogućili da se usavrštavaju i isto tako tu se radi na e, jakoj e, vezi sa svim zaposlenicima. Drugim riječima, to nam odgovara. I htio bih insistirati na nečemu što nije u kompromisnim amandmanima, ali je važno, a to je e, područje primjene direktive. Jedni su htjeli da se to primjenjuje samo na one države članice koje imaju vodene tokove ili pak centre za obrazovanje. To se možda čini logičnim, ali ja mislim da se sve direktive trebaju primjenjivati na sve države ja e, mislim da e, Europski e, sud može reći da nije nužno preuzeti u nekim zemljama sve odredbe direktive, ali svejedno mislim da se direktive trebaju svuda primjenjivati i da ne smijemo stalno imati nove i nove tekstove. Hvala lijepa, zastupnik Peter van Dalen. Predsjedavajući, e, dozvolite mi e, tako što ću na početku čestitati izvjestitelju i zahvaliti izvjestitelju. Mislim da je odlično bavila posao, pa joj zahvaljujem. Za mene e, su glavna stvar e, e, riječne komisije, ono što smo rekli o njima u kompromisnim amandmanima. Sada u EU postoje tri ili četiri komisije. Želimo da one sudjeluju u izradi programa izobrazbe. Mislim da te riječne komisije nisu dovoljno uključene u prijedlog komisije. Pozdravljam činjenicu da su sada obuhvaćene u našim kompromisnim amandmanima. Isto tako e, smo razmatrali e, vrijeme povjedbe, e, odnosno staž, koliko će trajati izobrazba, raspravili smo o tome i trebamo se čusto držati komisijnog prijedloga, to pozdravljam. Mislim da je prijedlog komisije uravnotežen i da vodi računa o praksama koje prevladavaju državama članicama i e, da je ta praksa već iskušana, isprana i mislim e, da imamo visoku razinu izobrazbe i stručnih kvalifikacija možemo podržati gotovo sve kompromisne amandmane, ima samo možda jedan i dva koje ne možemo, ali sve ukupni rezultat je nešto e, što možemo podržati. Slažemo se i sa vremenskim rasporedom koje je predložila izvjestiteljica, mislim da bi to trebalo biti sutra, prva točka dnevnog reda sutra. Hvala. Hvala. Klaudija e, Debalde. Prije svega želim zahvaliti svim našim kolegama na njihovom sudjelovanju, na velikom poslu koji su e, izjavili, e, obavili ovo izvješće o e, kvalifikacijama profesionalnim kvalifikacijama unutarnje plovidbe vrlo je važno, potiče mobilnost, ali to je vrlo teško pitanje. Moramo se baviti sa mnogo detalja koji su vrlo tehničke naravi. Isto tako želim reći da koji puta mišljenja naših kolega u amadmanama e, su drugačije, to se održava u tekstu koji sada imate pred sobom. Što se tiče sadržaja, naš klub neće podržati amandmane e, koji predviđaju E, iznimke, izuzeća, delegacije, jer e, bi se to odrazilo na obuhvat direktive. Cilj nam je jedan koherentan sustav koji e, će biti moguće primijeniti u svim državama članicama i omogućiti svakom državljaninu da postane članove profesije ove struke. Isto tako e, želimo e, vidjeti i ravnotežu između e, nadležnosti komisija, komisija za Rajnu, komisija za Dunav. Važno je da sve komisije, riječne komisije, sve države članice imaju uravnotežen udio u tome u budućnosti. Htjeli bih naglasiti kako ovdje trebamo jedno tijelo koje će uvesti vrlo jasne standarde i nadgledati provođenje ove direktive, a to će vjerojatno biti cesni. Europski odbor za izradu standarda unutarnje povidbe. E, ne bismo smjeli dozvoliti jednoj državi članici ili samo jednoj državi članici ili samo jednoj komisiji da e, provodi strože mjere. Zato, zato će se danas naš klub ponovo sastati kako bismo iznašli kod naše konačne stajalište o kompromisnim amandmanima. Želim isto tako zahvaliti Zine, e, e, što se tiče ovih e, detalja o amandman 24, nisam sasvim sigurna jesu li predložene izmjene stvarno korisne. Koje je obrazloženje za, zašto je predložen taj amandman? Nešto što su naše dionice naglasili je da neki radnici se dovode iz zemalja koje uopće nemaju unutarnje vodne puteve i zbog toga se na njih ne primjenjuje ova direktiva. Zato mislim da bismo trebali pojasniti ovaj amandman 54. Hvala. Hvala lijepa. Kristina Arno. Hvala lijepa e, predsjedavajući. Želim zahvaliti izvjestiteljici i izvjestitelju Sjeni na poslu koju su obavili. U ovom trenutku nisam sigurna e, kako su e, uključene dvije važne točke u ovaj opći europski sustav za izobrazbu i tako dalje. Očito je da je ta ideja da imamo samo jednu komisiju, čini se da je to e, najbolja ideja, no stvari se naravno mijenjaju kako se situacija mijenja. Amandman 77 e, nije, jel bi uzet u obzir kako? Imam pitanje i izvjestiteljici komisiji, amandman 215 e, zatražili smo od komisije da nam izloži pravni okvir E, za neku vrstu riječnog tahografa. I to zbog povećanja prometa e, robe i putnika e, unutarnjim vodnim putovima i to naravno znači da moramo se pobrinuti da se vodi računa i o uredbama o radnoj snazi. E, Mislili izvjestiteljica i komisija da je to nešto što treba, o čemu treba voditi račun u budućnosti, tom pravnom okviru? Hvala. Hvala lijepa, predsjedavajući. Započet ću tako što ću zahvaliti izvjestiteljici, gospođi Meissner i izvjestiteljima u Sjeni na odličnom poslu koji su obavili, to je bio prilično komplicirano. Gledam Pitera Van Dalena i bio sam dosta iznenađen e, kad sam vidio koliko je zapravo e, e, teško E, e, izraditi direktivu za jednoobraznije tečajeve i izobrazbe u tim e, unutarnjim vodnim putima. Vjerojatno sam pocijenio cijeli ovaj predmet. Smatrao sam da će biti prilično jednostavan, da ćemo brzo proći kroz njega, dosta lako, da će to biti no, kad sam kontaktirao, kontaktirao sa mojim izvjestiteljem u sjeni gospodinom Isalijevom, shvatio sam da se tu onda radi i o puno pitanja unutarnjeg tržišta. Drago mi je što vidim da smo prevladali sva ta nezgodna pitanja i da možemo sutra e, prijeći na glasovanje. Ja sam hidrofob i svakako nisam nikakav stručnjak za ovo pitanje, ali očito postoji sektori unutarnjih vodnih putova gdje nema brodskih dnevnika. A e, strukovne e, kvalifikacije su naravno povezane sa voženjem brodskih dnevnika očito nam je potrebno prijelazno razdoblje za određene dijelove Europe kada se radi o brodskim dnevnicima. E, neki žele prijelazno razdoblje od 20 godina, čini se da je to doista jako dugo, e, dugi rok. E, mogu reći u ime PP-a da je to predugi rok. Pa možda može gospođa Majsner reagirati upravo na to, tu točku. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Prvo što reagira zastupnica Majsner, dajem riječ predstavnici Europske komisije. Hvala, dobro jutro, hvala predsjedavajući, hvala izvjestiteljici, gospođi Majsner i izvjestiteljima Sjenih. Prije svega želim nas sve podsjetiti zašto e, smo poduzeli ovu inicijativu. Unutarnji vodni putevi e, je nač, to je taj e, promet je e, jedan od održivih načina prometa, tu ima puno neiskorištenog kapaciteta, a je sa puno prepreka za puni razvitak pa smo radili već gotovo 50 godina na težama između potražnje i ponude radne snage. Jako je potrebno poboljšanje tih strukovnih e, e, kvalifikacija radi mobilnosti, a treba i zadržati odgovarajuće razine sigurnosti. Naravno, u tom kontekstu mislim da je važno podsjetiti se kako su unutarnji vodni putevi dio našeg nastojanja e, da e, promet učinimo multimoldanim. Imamo dakle pozitivno mišljenje o mnogo amandmana koji pojašnjavaju prijedloge komisije, a sukladni su e, ukupnim, sveukupnim ciljevima. No, imamo isto tako i vrlo ozbiljne zabrinutosti u odnosu na jedan broj amandmana jer bi značajno smanjili utjecaj e, na e, pokretljivost radne snage, na privlačnost te struke, a to je krajnji cilj ovoga prijedloga, no isto tako bi ugrozili i pravnu sigurnost i predsjedavitelju. Ako mi dozvolite, nakratko ću e, dati riječ mom kolegi Mark van der Hadenu da kratko obrazloži ovo što sam rekla. Hvala. Hvala i sada još jednom dajem riječ izvjestiteljici e, Majsner. Mislim da bi smo trebali dati još jednu riječ predsjedniku komisije. Hvala lijepa, hvala i ja vam želim dobro jutro, dobro jutro svima. E, zabrinutosti koje mi imamo e, konkretno se odnose na E, mogućnost svih rangova ispod e, e ispod e, razine zapovjednika brodice e, da steknu sve kompetencije u našem novom sustavu koji se temelji na kompetencijama. Želimo nadomjestiti zastarili sustav koji se temelji samo na iskustvu. E, kroz ovaj amandman, taj stari sustav nastavit će supostojati sa novim pristupom koji se temelji na kompetencijama. Vjerujemo da će to u potpunosti poništiti naš novi sustav koji se temelji na kompetencijama. Drugo, e, kompromisni amandman broj 14 nas brine. I tu se također brinemo u odnosu na dionice E, s posebnim e, rizicima, osobito kriteriji e, visoki stupanj nesreća. Nemoguće da komisija to provjeri, to bi bilo teško provesti u praksi, a isto tako i ovaj zahtjev da se uvijek putovanja provode na tim dionicama, E, na neki način ograničava mobilnost e, radne snage. Isto tako nas jako brine isključenje osoba e, na ograničenim putovanjima na E, jezerima, kao što se predlaže u kompromisnom amandmanu 1, kao što je izvjestitelj već rekao, e, Finska ima veliku mogućnost primijeniti nacionalno zakonodavstvo i mi mislimo da ovako ograničenje obuhvata koje bi se odnosilo na sve države Europske unije koje danas ne postoje u zakonodavstvu, e, bilo bi zapravo nerazmjerno. Isto tako nas e, brine svako upućivanje na tehničku direktivu e, koja ima potpuno drugačiji cilj u usporedbi s ovom direktivom koja se tiče osoba i na posljedku e, amandman koji se odnosi na priznanje e, svjedožbite iz trećih zemalja. treba biti u skladu sa pravilima GATA, a to nije sada slučaj kako je sada izloženo u okviru parlamenta i kompromisnog amandmana broj četiri. Eto, imamo, e, osim ovih e, e, zabrinutosti i s obzirom na njih mi pridržavamo naše stajalište, ali želimo konstruktivno surađivati sa parlamentom. Zahvaljujemo izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni na ovoj dobroj suradnji sa komisijom. Hvala. Hvala lijepa i sada izvjestiteljica Meissner. Hvala na svim reakcijama. Rekla sam, nemoguće je sve, pa niti komisiju. To i sama komisija zna da mi u parlamentu imamo određene ideje. No, to tako mora biti kada mi moramo zauzeti naše stajalište. E, moramo ugraditi saznanja iz različitih država članica i moramo reći kod unutarnje plovidbe ne samo da postoje različite rijeke, različiti plovni putevi, već i različite tradicije, saznanja i kulture i iskustva. Klaudija je rekla, stoga postoje različiti amandmani unutar jedne, jednog te istog političkog kluba. Pokušala sam doći do kompromisa koji bi bio svima prihvatljiv. To i je zadaća izvjestiteljice, toliko općenito, a sada o pojedinostima. Jasno je da smo morali poštivati rokove, jer na taj način možemo e, započeti sa trijelogom tijekom slovačkog predsjedanja. I možemo opširno rasvijetati dodatno još neke stvari i komisiju i vijeće ćemo uključiti na taj način koji imaju e, nešto drugačija stajališta o e, nekim točkama od nas. Stoga sam sigurna da ćemo na posljedku dobiti jednu izvrsnu inačicu koja neće isključiti mobilnost radne snage, ali koja će inzistirati na poštivanju njihovih prava. Konkretno, neki odgovori. Mijelje i Peter van Dalen su, ne moram izravno odgovoriti, Klaudija Tapadel i e, Ines Zander rekli su da su neke kompromisni amandmani međusobno e, proturječni. Ne treba prihvatiti izuzeća. To je meni bilo vrlo teško što se tiče amandmana SND-a. Neki jedni su željeli izuzeća, drugi nisu željeli izuzeća. Stoga smo pokušali naći sredinu. E, sve to vezano uz različite tradicije kulture, na primjer u Rumunjskoj i u Francuskoj. Postoje različiti pristupi i to priznajem, moramo to poštivati razumijem. E, imamo široki europski okvir. Potrebni su nam jasni standardi. E, spomenuli smo CESNI kao međunarodnu instituciju kojoj se moramo, moramo posebno pozornosti obratiti, ali ne moraju isključivo biti cesni standardi. Komisija je rekla da je potrebna e, međunarodna agencija, može biti neka druga agencija, nismo nikada isključivi. Moraju postati jasni standardi, to smo sve e, naglasili. Što se tiče e, amadmana 54, e, to je amadman koji nije sadržan u kompromisima. Na početku sam razmišljala što se tiče tehničkih zahtjeva E, neki jesu bili uključeni, ali ja sam smatrala da oni nisu točni. Komisija je mislila da jesu. Tehnički uvjeti, tehnički zahtjevi koji smo imali prethodno, njih nismo mogli primijeniti u ovom slučaju. Jer imamo drugačiji pristup, imamo nešto što se u prilogu moralo mijenjati i različitih razloga se nije smjelo referirati na tehničke zahtjeve i zato to i nisam učinila i 54 sam napisala zato da se to može primjenjivati na sve koji imaju unutarnje plovne puteve, a e, koji nemaju e, e, stručno usavršavanje i obrazovanje. tom sam prvenstvo mislila na Maltu i željela sam uključiti jedan harmonizirani okvir koji je otvoren. Što se tiče 177, imamo dva kompromisa u tom amandmanu. Prvi dio je u kompromisu 7, a drugi u kompromisu 11. E, uključila sam nove kompromise koji sve što se tiče cesne su uključeni u delegirane akte, sve što se tiče e, tih akata sam objedinila. Mislila sam da je to najbolje tako riješiti. Što se tiče e, pravnog okvira za riječne tahografe, sve što se tiče elektroničkih proširenja, to smo uključili u jedan posebni kompromis. Prijelazno vrijeme je 20 godina, to je predugo, to je, slažem se, i zato to niti nije e, unutra. E, odgovor komisiji. Finska jezera. Uključili smo ih i onako kako smo mi to formulirali, to je prava finska formulacija. I tiče se isključivo Finske, ne drugih zemalja. I stavili smo unutra e, Finska jezera se spominju, kojima plove brodovi i postoji e, edukacija, no oni plove isključivo na tim jezerima. No, ako je jedno takvo jedan finski pomorac se nađe na Rajni, onda mora završiti edukaciju za plovidbu Rajnom i time nije Finska isključena, ali ne možemo dopustiti da svi koji plove finskim jezerima imaju posebna stručna znanja koja su potrebna za plovidbu Rajnom. E, mobilnost rane snage na taj način je ograničena samo što se tiče ljudi koji e, plove isključivo na finskim jezerima. Mnogo sam se bavila finskom. Što se tiče tehničkih zahtjeva, odgovorila sam, već oni uopće nisu unutra. E, kompromis 14. Pretpostavljam da je komisija se referirala prvenstveno na posljednju točku, to je nešto što se događa u Njemačkoj, da e, sama, samo iskustvo plovidbe e, postoji pomorci koji mogu dobiti svjedočbe. Postoje ljudi koji mogu obavljati određene djelatnosti i žele dobiti svjedočbu, ali nisu u situaciji položiti zahtjevne ispite u teoriji. Zato sam to tako formulirala. E, visoka stopa nesreća. To je nešto što sam ja uključila na temelju onoga što sam čula iz sektora i kolege su me podržale u tome, zato je to i ostalo. Znam da je teško s time izaći na kraj. E, ne želim iz toga napraviti prepreku koja bi spriječila e, plovidbu po rijekama, ali uistinu to može biti otežavajuća okolnost. To je naše stajalište, sutra ćemo glasovati o tome, sve drugo ćemo riješiti tijekom trijaloga, morat ćemo mnogo razgovarati međusobno. Hvala lijepa. Dakle, glasovanje će se održati sutra. Uvrštena je ta točka već u dnevni red. Znam da postoje e, mnoge izmjene. Petr Fandalan je također spomenuo mogućnost odgode glasovanja. Oba rješenja imaju prednosti i nedostatke. Do sada smo uvijek rekli e, još tri dana prije mogli, da, se, da nam se to javilo mogli smo odgoditi glasovanje, ali samo jedan dan prije ne možemo ne možemo sada mijenjati redoslijed, jednostavno moramo ostati dosljedni. U protivnom ćemo imati mnogo problema. Ispričavam se, ali mislim da je EKR veliki klub koji će naći za glasovanje predstavnika. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU E, to je samo inicijativno mišljenje odbora Ekon. Izvjestiteljica je Jackie Foster i ona ima riječ. Uh, Hvala predsjedavajući. Ovo je mišljenje ovog odbora. Mislim da imamo mišljenje i nekih drugih odbora o e, tržišnoj politici Ekona. Očito jako je za, zašaliti što ovih dana u mišljenjima moramo biti minimalisti, e, moramo ih e, staviti na manje od jedne stranice lista A4. Dakle, ograničeno je ono što zaista možemo izraditi kao dokument. Mislim da moramo biti dosta disciplinirani i zato e, sam se usmjerila na osam područja osam kompromisnih amandmana koji obuhvaćaju područja za koja ja mislim da su jako važna kad govorimo o e, tržišnom natjecanju. Imali smo dobar konstruktivan sastanak e, izvjestitelja u Sjeni u Strasburu. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni što su u tome sudjelovali i dali svoj doprinos. E, dakle, samo ću ovo brzo proći. Mislim E, da ću izraziti mišljenja svoja i izvjestitelja u sjeni. Želim e, želim e, eto, želim ukazati da kolege ispred mene upravo razgovaraju, pa me malo to smeta. Dobro, evo prestali su, hvala lijepa. Dobro, dakle, prvi kompromis, e, proći ću brzo kroz njih, imali smo ovdje jako produljivanju e, jedinstvenog tržišta i povezanost, onda drugi dio o slaboj provedbi e, i prisilnoj provedbi postojećeg europskog zakonodavstva u prometu, to je bilo jako važno, imamo kompromis o uklanjanju fizičkih, tehničkih i regulatornih prepreka tržišnom natjecanju, kompromis četiri, govorimo o digitalnim tehnologijama i suradničkom gospodarstvu, onda o pet e, govorimo o vanjskim zrakoplovnim ugovorima, o tome smo jutro već razgovarali u okviru zrakoplovne strategije. E, isto tako smo govorili i o e, cestovnom prijevozu, tu imamo pitanje tržišnog natjecanja, i neke nezadovoljavajuće situacije, broj sedam, četvrti željeznički paket, znamo da ga treba završiti i završni kompromis gdje govorimo o turizmu. Dakle, u osnovi što se tiče kompromisa 1, produbljivanju jedinstvenog tržišta i e, povezanosti, naravno ključno je ovdje osnovati e, ravnopravne uvjete ali moramo poštovati i e, politike, ciljeve i načela Europske unije, uključujući socijalnu dimenziju koja je ovdje uključena kako bismo se pobrinili da imamo glatko funkcioniranje tog tržišta. E, snažno smo naglasili važnost povezanosti prijevozne infrastrukture, e, zbog gospodarskog razvitka i pružanja privatnih usluga u pojedinim regijama, udaljenim područjima, to smo spomenuli. Što se tiče e, slabe e, provedbe, mislimo da je to jako važno pitanje. Imamo sveobuhvatno e, zakonodavstvo koje smo kroz tijekom godina izradili, ali vrlo često postoje države članice koje zapravo ne provode zakonodavstvo ovog odbora koje već postoji. Jasno, ja sad ne govorim o situaciji u kojem znamo da ima nekakvih zastoja iz nekakvih vrlo složenih razloga, nego gdje imamo zakonodavstvo koje postoji postoji, koji u zakonima država članicama, a znamo e, prečesto se ono zapravo ne provodi. E, isto tako sam e, unijela i jedno upućivanje na e, e, potrošače. E, moramo se pobrinuti da to funkcionira, a to je i ključno pitanje potrošače, kako bi tržište funkcioniralo i za poslovne subjekte i za potrošače, za socijalne uvjete radnika, za okoliš i ovo je bilo dobro mjesto da se zapravo ukaže na zaposlenike pa i okoliš kako bismo se pobrinuli da to dobro funkcionira. Što se tiče fizičkih i regulatornih prepreka tu postoje pitanje gdje razmatramo fizičke e, prepreke gdje se uopće ne možemo e, micati od jednog mjesta do drugog. E, ovo je jedna uredba koja daleko doseže koji puta imamo i lokalnu regulativu koja zapravo priječi zajednički pristup i zapravo tu države članice evo moraju to razmotriti jer mi se želimo pobriniti da olakšamo prekograničnu pokretljivost i teritorijalnu teritorijalnu suradnju. I zato smo očito e, i, odlučili se za jedinstveno tržište, sve to potiče e, pošteno tržišno natjecanje. E, idemo dalje, suradnja je ponovo tu, što se tiče digitalnih tehnologija, po, u ovoj svojoj dvorani godinama govorili o, e, e, o, o, e, zrakoplovstvu, pomorskom sektoru Galileju, dakle o načinu na koje pametne tehnologije i digitalne tehnologije idu naprijed, to je zapravo fenomenalno. Ovaj odbor odigrao svoju vrlo konstruktivnu ulogu, radimo zajedno često sa IFRAM. Dakle, ovdje se zapravo naglašava koliko je važno nastaviti takvu suradnju jer donosi znatne prednosti sektora sektorima, ali se moramo pobrinuti da imamo jasne pravne okvire kako bismo doista imali e, koristi kako ne bismo pretjerano e, regulirali. Neću previše govoriti o vanjskim e, zrakoplovnim sporazumima, čuli smo to u okviru zrakoplovne strategije. taj sektor, povijesno zrakoplovni sektor je zapravo najviše reguliran sektor s pravom je to je vrlo bitan sektor, ali on e, e, e, rađa radna mjesta visoke kvalitete, ima stroge standarde sigurnosti, moramo u tom sektoru uzeti u obzir i prava radnika, oni moraju imati visoku izobrazbu, visoko kvalitetnu izobrazbu, Europski parlament, naglašavamo, ima svoju ulogu kada razmatramo e, vanjske ugovore o e, Moramo e, biti sigurni da smo dobili ono što smo dali. E, I tu trebamo imati tržišno natjecanje, ravnopravne uvjete i to spominjemo. Što se tiče cestovnog prijevoza, ključ kompromisa ovdje bio je pokušaj da se malo udaljimo i tu podržavamo komisiju, da se zapravo trebamo suočiti sa mjerama koje smo e, e, morali uvesti snažno e, osuđujemo to što neke države članice žele podrivati integrirati jedinstvenog tržišta, neću sad detaljno o tome govoriti, ali to tako ne funkcionira. To nije jedinstveno tržište. To nije nekakva ideja koju, e, jedna, gdje jedna država članica onda može zapravo ugrositi cestovni promet u jedinstvenom tržištu. Četvrti željeznički paket poziva na brz završetak cijelog tog paketa i usvajanje tehničkog e, stupa koji je svima potreban i osobito e, evo Klodi to je Claudin kompromis, kompromis 8. Želimo se pobrinuti da e, e, predložimo dobar kompromis o turizmu, jer iako je on, e, iako e, smo primarno usmjereni na e, prijevoz, e, turizam je ključ u ovom e, lancu opskrbe. Evo, ovo je sad jedan opći pregled, kratak je, sažet na dvije stranice i nadam se da će odbor Ekon ga uzeti takav kakav je, vrlo je usmjeren na prijevoz. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni, kolegima Martinu, svimu na pomoći, hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći zastupnik Massimiliano Salini. Hvala lijepa. Prije svega čestitam kolegici Foster jer su zaista tih osam kompromisnih amandmana rezultat jednog vrlo uravnoteženog rada. Prema tome postavljeni su temelji E, centralne teme se nalaze na popisu osam kompromisnih amandmana. E, Ubacit ćemo neke e, male stvari o pojedinostima, onome što nije ušlo u kompromisni amandman. Kolegica Foster je rekla da smo u kompromisne amandmane ubacili različite teme o cestovnom paketu, žetničkom paketu, i e, s različitim aspektima e, s različitim e, aspektima jedinstvenog tržišta, ušlo je zrakoplovstva, ali lučki promet nije ušao u ovaj kompromisne amandmane. Postoji dakle četiri paket, ali Eto, e, što se tiče, koji se priprema o lukama, nova uredba. E, međutim, to me ne iznenađuje jer nisam baš veliki entuzijast po tom pitanju, iako su kolege dobro na tom pitanju radili. U amandmanu koji sam predložio e, zapravo to negdje i preuzivam, ali činjenica jest da dodjela luč, e, pružanja usluga u lukama je e, nešto što e, mi ne odgovara u uredbi o lukama. E, izvan kompromisnih amandmana predložio sam amandman o, o, uslugama u lukama. govori se o tome da zapravo postoje jako različita shvaćanja o tome što su državne potpore i to ima negativne e, negativne posljedice, a kolegica Foster to zapravo jako dobro posjeća kad govori o jedinstvenom tržištu. Još nešto vezano za kompromisne amandmane. Dva amandmana koje smo uložili vezane su za financijske instrumente. Ti instrumenti podsjećaju na e, važnost kohezijskih e, fondova i EFSI-a. Danas poslije podne dolazi povjerenik e, Katajnen i onda ćemo vidjeti da li ono što mene brine i što je u amandmanu u efsi a nije ušlo u kompromisne amandmane, hoće li se i to moći uzeti u obzir. E, zaključno još moram jednom čestitati kolegici koja je vrlo uravnoteženo radila Mm, na e, kompromisnim amandmanima, tim prije e, što zapravo i nema mogućnosti da se napiše jako puno toga. Moram reći još da mi je žao da je bilo e, malo amandmana o ulaganjima, a bilo je jako puno amandmana o socijalnim aspektima, što je točno i dobro, ali trebamo imati e, imati e, zapravo ravnotežu između zahtjeva za ulaganjima koja je vrlo važna i s druge strane e, među onim zahtjevima koji se odnose na socijalne politike i socijalna prava. Hvala lijepa. Zastupnica Klaudija Tapardel. Hvala. Mislim da je ovo vrlo važno mišljenje za naš odbor. Očito to je za nas prilika da odredimo naše prioritete o prijevozu, prometu i turizmu e, za naše kolege u Ekonu. Naglašavamo ideju tržišnog natjecanja, konkurentnosti. E, također e, čestitam izvjestiteljici gospođi Foster i na njenoj pripravnosti da prihvati amandmane koje smo mi podnijeli kao SND. Naš cilj je uspostaviti ravnotežu između industrije s jedne strane i socijalne dimenzije s druge strane. Mislim da e, tekst sada sadrži tu ravnotežu. Svih osam amandmana funkcioniraju zajedno i to vezano uz novu ideju e, ekonomije ekonomije podjele, cestovni prijevoz. Naš klub se slaže sa većinom amandmana i danas kasnije ćemo se očitovati vezano uz kompromis na amandmane 1 i 6. Želimo sada nešto reći o socijalnim aspektima vezanima uz tržišno natjecanje i toga tražimo da amandmani 1 i 9, da se o njima glasuje odvojeno. Isto se odnosi na amandmane 60 molimo da se i o tim amandmanima glasuje odvojeno. E, zahvaljujemo na suradnji. Mislimo da je ovo izvješće uravnoteženo i možemo ga prenijeti na odbor Ekon. Hvala lijepo. Pavel Telička. Hvala. E, priključujem se svojim kolegama koji su čestitali izvjestiteljici Foster i u smislu izrade ovog izvješća, formulacija i načina na koji je vodila sastanke izvjestitelja u sjeni. Moram reći da mi se sviđa nacrt, sviđaju mi se i ishodi, drago mi je da su prihvaćeni, a neki amandmani uspostavili smo pravu ravnotežu od samog početka i cijenim e, kao i kod strategije o zrakoplovstvu, da Ovdje imamo e, prenošenje prave poruke, dovoljnu snagu i imamo fokus na tržišnom natjecanju. E, ono je u samoj srži unutarnjeg tržišta i to je poruka koju moramo odaslati u odnosu na određeno djelovanje postupke i pravne postupke u nekim državama članicama. E, mi smo pristupili pravim formulacijama i uspostavili smo pravu ravnotežu između gospodarstva i socijalnih standarda na koje se naravno moramo referirati. Neću sada ulaziti u pojedinosti. Objašnjeni su e, sama sam i smisao amandmana, stoga mislim e, da će mi biti vrlo lako preporučiti glasovati za. Mnogi od nas, ne samo u ovom slučaju, smatraju da njihovi amandmani nisu u dostatnoj mjeri uzeti u obzir. No svi znamo da kada imamo uravnoteženi dokument, to se odražava na sveukupno mišljenje i ako idemo u smjeru smanjivanja amandmana, onda se ta ravnoteža naruši. Stoga bi pozvao sve da se pridržavamo minimalnih e, uvjeta odvojenog glasovanja i da pokušamo poslati jasnu poruku ne samo Ekonu, već i komisiji i državama članicama. Hvala lijepa. Maja Kilen je sljedeća. Merija Kilen. Hvala, gospodine predsjedniče. Željela bih zahvaliti izvjestiteljici Foster na ovom izvješću. Ovo e, pitanje nas dijeli u parlamentu, imamo različita stajališta, no ipak pristup izvjestiteljice je bio vrlo konstruktivan i dobar. Nažalost, ne mogu se složiti sa svim kompromisima, no to je dio politike i zbog ove E, međunarodne dimenzije logistike i e, prijevoza, postoje različite razine tržišnog natjecanja na prekograničan način. Zrakoplovstvo je trenutno, e, tu postoji tržišno natjecanje između Europe i trećih zemalja i nadamo se da će parlament zaštititi europska poduzeća. I što se tiče cestovnog prijevoza, vrući krumpiri je tržišno natjecanje na razini radne snage između jeftinih e, zemalja i skupljih zemalja. Nadamo se da će komisija u okviru ovog paketa za ceste i željezničkog paketa će reagirati. E, u željezničkom sektoru postoje poduzeća koje imaju monopol. To se pokušava sada e, poništiti. a Ne postoji sigurna budućnost. E, prijevoz se natječe za potrošače, za subvencije, za financije. E, prijevoz se sve više i više digitalizira. To je prava tehnička revolucija i postoji tržišno natjecanje između poduzeća koje su duže vremena u sektoru i novopridošlih poduzeća, te se postavlja pitanje pod kojim uvjetima će se to dopustiti u sektoru i kako će se sektor regulirati. Ne možemo smatrati tržišno natjecanje konkurentnost e, niti jedinim putem ka sreći, niti ka paklu, već komisija treba e, pobrinuti se da pravila u cijelom sektoru prometa budu jasna i da postoje jednaki uvjeti za sve i ne smijemo zaboraviti da cijeli sektor prijevoza postoji zato da imamo mobilnost koja omogućuje kretanje građana, poduzeća, ljudi, svih aktera i u svim odlukama moramo e, imati na umu da želimo pomoći krajnjim korisnicima kako bi krajnji korisnici mogli uživati u najboljim mogućim rezultatima. Sa odborom smo bili u Japanu i tamo su me podsjetili da su potrošači u središtu svih razmatranja. Oni uživaju maksimalnu kvalitetu. Oni su oni koji su najbitniji tamo i imaju zdravi odnos prema strukturi sektora i njihov cilj je pružiti najbolju moguću uslugu korisnicima. Mi u Europi možemo mnogo naučiti od njih. Hvala. Marie-Christine Arnotu. Hvala lijepa. Zahvaljujem se ja gospođi Foster. Ona uvijek radi zanimljivo i konstruktivno iako imamo dubinske e, razlike u viđenju europskih politika. Ja sam francuska zastupnica i kao takva ne mislim da je ono što e, je liberalna politika komisije nešto što zapravo dovodi do ukidanja radnih mjesta. Ja mislim da je sektor prometa školski primjer i to bismo trebali naglasiti u ekonomskom smislu. U Francuskoj su evropske politike imale katastrofalno posljedice. Gotovo uopće više nema francuskih vozača, zamijenili su ih strani vozači koji rade po e, nižim e, plaćama, a isto tako imaju loši uvjete rada. A što se pak tiče e, brodskog sektora, odnosno sektora gdje se pod stranim zastavama plovi iz toga razloga što je to povoljnije, vidimo sada i u drugim sektorima prometa. A što to e, da kažemo još i o mnogim e, tvrtkama koje su kupile strani e, strane firme od Alitalije koje je kupio Qatar Airways i mnoge slični primjeri. Dakle, ima, nema više strateških transportnih infrastruktura, a Europska unija umjesto da štiti europske interese, zapravo ih daje na rasprodaju. Postoji još jedan sektor koji je jako zapušten, a to je prostorno uređenje. U Francuskoj jednostavno ga više uopće nema. Nema tog prostornog planiranja različitih e, regija. Jako mi je žao da niti jedan od amandmana koji je uložio moj politički klub nije uzet u kompromisne amandmane. Citirat ću ovdje samo neke od njih. Recimo jedan gdje smo tražili da eventualni vanjski E, sporazumi o koje će pregovarati komisija da se njih usvoji barem na vrlo transparentan način od strane svih nacionalnih parlamenta. Hvala lijepa, zastupnica Izabele de Monto. Hvala. Želim se zahvaliti i izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da su oni zaista jako dobro odradili taj posao. Kao što je rekla izvjestiteljica, jednostavno nema puno prostora, fizičkog prostora da se napiše izvješće. Međutim, ono što je napravljeno je vrlo dobro osmišljeno putem dobro sažetih i osmišljenih kompromisnih amandmana. Što se tiče e, gospodarstva dijeljenja. Mislim da je to nešto što je vrlo važna tema. Na njoj se bavi i na odboru za unutrašnje tržište i naše mišljenje će o e, samom sadržaju će se tamo objaviti. E, u svakom slučaju zahvaljujem i izvjestiteljici na tome što je prihvatilo neke naših stavova, između ostalog i poboljšanje e, socijalne situacije zaposlenika, sigurnosne norme, e, zatim smanjenje tehničkih barijera nakon što dođe do budućeg četvrtog željezničkog paketa, a također što se i aspekt turizma E, uzeo u obzir, odnosno više razvio, jer e, se uviđa da se radi o nečemu što je ekonomski jaka grana i što radi na otvaranju radnih mjesta. Hvala svima. Hvala lijepo za komisiju iz opće uprave e, tržišno natjecanje. Dobro jutro. Merik sjedi pokraj mene, ja, sam iz opće uprave MUB. E, reći ću samo nekoliko riječi o amandmanima. Nismo zapravo vidjeli do sada kompromisne amandmane, te nam se teško izjasniti, ali potrebno smo saslušali sve ono čemu se govorilo jutros. Možemo prihvatiti mnoge amandmane koji su podneseni. Radi se o uravnoteženom mišljenju. Gospođa Foster kao i uvijek je vrlo precizna, koncizna i to komisija pozdravlja. Kao što smo rekli tijekom prethodnih rasprava prošli mjesec kada smo razgovarali o ovim amandmanima, to je dobro izvješće i e, komisija ga pozdravlja. Mnogo točaka se spominje vezano uz promet, te je teško sve iskomentirati, no želio bih istaknuti nešto što se tiče cestovnog E, paketa i industrije cestovnog prijevoza. E, gospodin Razbi se sa mnom ovdje i on će upravo spomenuti e, neke od tih točaka. Hvala. Kao što je kolega rekao, mislim da je odlično i pozitivno to što je parlament uspio ostvariti kompromis jer kada vidimo što se događa na razini država članica, e, njihova mišljenja su iznimno polarizirana i teško je ostvariti kompromis za sada. kada je ovu e, cestovnu inicijativu komisija pripremala. Pokušavali smo e, uspostaviti ravnotežu, kao što je to pokušava i odbor TRAN između mjera za unutarnje tržište, pristup tržištu i pristup struci, također kabotaža, a s druge strane morali smo uzeti obzir i socijalna pitanja o kojima se mnogo govori danas. I kao što sam rekao, tu moramo e, pronaći pravu ravnotežu između dvije skupina zemalja koje su prilično polarizirane trenutno. Neke pojedinosti vezano uz kabotažu. Vrlo teško pitanje. Nema kompromisnih amandmana, ali postoji u amandmanima. E, moramo biti oprezni. i moramo, pravila mora biti vrlo jasna, moraju se poštivati kako bi se mogla provoditi. provođenje pravila je najbitnije pravila o kojima govori odbor TRAN. Neću sad dolaziti u pojedinosti osim ako imate konkretnija pitanja, no to što smo pronašli kompromis i uspostavili ravnotežu i pravo postignuće. Hvala lijepa. E, bilo bi korisno e, da ćemo vam na vrijeme e, poslati sve informacije koje su potrebne kako bi komisija mogla reagirati. E, Jackie Foster, e, hvala lijepo gospodine predsjedniče, hvala na ovim konstruktivnim komentarima. Želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni na tim komentarima. Vrlo često se događa sljedeće i to se odnosi na sve nas kada moramo doći do kompromisa i nemamo baš mnogo manevarskog prostora, ne znači to da kolege podnose amandmane i oni se ne uzimaju u obzir što se mi s njima slažemo ili ne slažemo, nego jednostavno se ne mogu uklopiti. I stoga ćemo morati imati nekoliko odvojenih glasovanja i kolege će odlučiti hoće li ih podržati ili ne. No kada se podnesu amandmani, neovisno o tome tko je izvjestitelj, najbitnije je da amandmani generiraju dodatnu vrijednost izvješću na kojem radimo. Kako bi izvješće bilo to koncizno i da se ne razrijeđuje primarna poruka izvješća. I upravo zato neki amandmani funkcioniraju, a neki nažalost ne. Nekoliko klubova je postavili određene upite. Mislim da smo odgovorili na njih. Morat ćemo imati nekoliko odvojnih glasovanja, no bilo je slučajeva u kojima amandmani nisu mogli ući u te amandmana jer bi se e, cijeli okus tih amandmana time izmijenio. Mislim da, gospodine Veselini, vi ste dobro rekli vezano uz pitanja kao što su financijski instrumenti. Bili smo istinu ograničeni, nismo mogli svaki puta uključiti ono što smo htjeli. Željela sam primijeniti različite perspektive jer ono što se odnosi na ulaganja, u pravu ste, ako nemamo ulaganja nećemo niti imati sektor prometa, stoga nam je to vrlo bitno. Uvijek pokušavamo privući solidna i dobra ulaganja. Što se tiče luka, e, tri puta sam e, preživjela e, zakonodavstvo o lučkim uslugama i preživjela sam. Gospodin Flakenštan je bio izvjestitelj. Ako ćete se bolje osjećati, moram vam reći da nisam podržala ishod uredbe o lukama, no većina parlamenta je i sada se mora staviti na pravo mjesto. mi u Ujedinjenoj kraljevini smo prije 35 godina e, privatizirali luke u Ujedinjenoj kraljevini. Želim vam e, reći samo zašto ja to nisam uključila jer se mnogo govorilo o, tome. Ovo je veliki dosje koji nadam se da će sada biti zaključen. Zahvaljujem Klaudiji da bilo je vrlo bitno uključiti e, upućivanje na turizam, radi se o lancu opskrbe, mnogo onih u sektoru prometa ovise o e, turizmu i želimo vam pružiti uslugu krajnjim korisnicima. Također zahvaljujem na komentarima iz Aldea, Pavelu, pomogli ste mi pri uspostavi ravnoteže i slažem se sa svojim dobrim prijateljima koji se sa kojima se vrlo često složim da se ne slažemo, ali to učinimo na vrlo veseli i radosni način, ali upravo stoga jesmo u različitim političkim klubovima. No ja jesam prihvatila neke njihove točke. E, s odove Marie kristin bi željela reći sljedeće. Spomenuli ste francuske vozače. Ovo ne želim e, sada učiniti argumentom, radili se o francuskim ili engleskim vozačima, ali samo kao primjer. E, ja dijelom na međunarodnoj razini. Radila sam u britanskom, britanskom poduzeću kada sam imala 21 godinu, kada se Europska unija tek razvijala, British Airways. I moja najstarija prijateljica iz tog vremena je iz Nizozemske i ona je došla iz Nizozemske da radi za veliko britansko poduzeće. Mnogo mojih kolegica iz tog vremena e, su bile francuskinje, imali smo mnogo članova posljeda koji su bili iz Njemačke, iz Poljske i poduzeće za koje sam radila je bilo e, vrlo usmjereno na budućnost. Jer ono što su oni e, predvidjeli unaprijed jeste da nitko ne djeluje u vakumu i pozdravljate sve ljude koji vam pomažu učiniti vaše poduzeće uspješnim. I sve sve novo pridošle osobe su dobrodošle jer čine vaše poduzeće e, učinkovitijim. Stoga se slažem sa vama kada kažete da se da vozači nisu plaćeni na način na koji bi trebali biti plaćeni i kada se eksploatira strane vozače. To je treći komentar i upravo iz tog razloga otvaram pitanje provedbe, izvršenja izvršenja, to je provedbe radnog zakonodavstva i zakonodavstva za zapošljavanje, jer to je odgovornost država članica. Pa ako ima radnika koji se eksploatiraju u državama članicama, postoji radno zakonodavstvo i na nacionalnoj razini i na razini EU-a, stoga je njihova odgovornost pobrinuti se da zatvaraju poduzeća koja trenutno eksploatiraju radnike, jer to nikako ne odobravam. E, dolazim iz sindikata, 15 godina sam radila kao sindikalistica. To sam željela reći, no osim toga mi jesmo veliki kontinent Europa, e, djelujemo na međunarodnoj sceni, uvijek je bilo mnogo kretanja i to moramo poticati. I iz tog razloga Mm, jedan od dva amandmana nisu bili prihvaćeni. To ništa nije osobno, no uvijek možemo popiti kavu i popričati o tim stvarima, jer to je ono što bi politika trebala biti. U svakom slučaju zahvaljujem svima i e, veselimo se glasovanju. Ako ovo prođe, mislim da je ovo dobro izvješće koje može prihvatiti odbor Ekon jer želim da ono bude uključeno u izvješće odbora Ekon i neće imati izgovora u smislu toga da tvrde da ovo izvješće se ne može uklopiti u njihovo izvješće. Zahvaljujem svima. Hvala. Moje iskustvo je također vesele osobe, veseli komentari. Glasovanje će se održati sutra, a sada ćemo napraviti stanku jer smo dogovorili da nam radničko za turizam se pridruži u 11 sati i 15 minuta, no međutim moram reći da vremena koje su u dnevnom redu su indikativne prirode, to su procjene, ne možete se pouzdati u njih. Dakle, ponekad u 11.50 je prekasno da se dođe, ponekad smo ranije gotovi, molim vas da to uzmete u obzir, no sada moramo napraviti stanku, jer smo pozvali dva gosta u 11.15, nakon toga ćemo nastaviti sa radnom skupinom za turizam. Mr. President, we have a translation problem with Romanian, so we don't hear in our headsets Romanian. E, gospodine predsjedniče, imamo problema sa prijevodom na rumunjski, pa ne čujemo našim slušalicama što se događa. Provjerit ćemo za 11.15. Hvala što Allô, I think we can start with our tourism task force. Možemo nastaviti sa našom e, e, skupinom za turizam. Pozdravljam vas e, sve na početku našeg nastavka. Nažalost, drugi gost je doživio prometnu neizgodu na putu iz Luksemburga, te nije mogao doći. Te ćemo toga morati izmijeniti današnji sastanak. Prije svega ćemo saslušati autora studije o razvoju održivog i odgovornog turizma. To, e, tu studiju, e, izradu te studije je naložio naš odbor. E, no, predsjedanje studije je iz vremenskih razloga trebalo biti nekoliko puta odgođeno i stoga me jako veseli da danas mogu pozdraviti profesora Pola Petersa iz Središta za održivi turizam i promet Univerziteta Breda. Nakon toga ćemo zamoliti komisiju. Gospodine predsjedniče, ispričavam se, ali još uvijek imamo problem sa prijevodom na rumunski. Vidim da su prevoditelji ovdje, no mi u slušalicama ne čujemo prijevod. To je tehnički problem. Uh, Evo sada je u redu. Dakle, čut ćemo izlaganje uh, profesora Pola Petersa, ali prije toga ću dati riječ zamjeniku uh, našeg odbora i predsjedniku radne skupine za turizam. Daću mu riječ na pet minuta. On će nam iznijeti kratki pregled o najnovim inicijativama na području turizma. Gospodin Ujheil. Da. Dakle, e, ja sam predsjedavajući radne skupine za turizam i na toj funkciji bavio sam se sa europskim turizmom, te sam zamolio nekoliko minuta vremena jer bih želio odboru sada e, predstaviti ovu temu. Ako želite me bilo što pitati, prekinite me. Dakle, prije dva tjedna u Strasburu, tijekom plenarnog tjedna, kada smo glasovali smo o proračunu i ostvarili smo vrlo važnu stratešku pobjedu, strateški cilj, zajedno sa EPP-om, smo podnijeli prijedlog e, koji se zove Europski glavni grad ili Europska metropola turizma. Pokrenuli smo taj projekt tada i naravno potrebno mi je odobrenje parlamenta za tu inicijativu. Parlament se složio, dakle tijekom sljedećih tri godine imamo e, dvije i pol milijarde eura na raspolaganju za pripremu tog projekta. Sve kolegice i kolege sam izvijestio o tome. Ja računam na vas. Ako vas zanima taj program, gospodin Karlo Karaca je također ovdje i sa njim smo e, se usuglasili i kabinet povjerenice je također pripravan nam pomoći. Dakle, radi se o tome da međuinstitucijski pokrećemo jedan projekt za koji se nadamo da će trajati nekoliko desetljeća. Želio bih odbor izvijestiti o tome da prije nekoliko dana u Londonu je održan sastanak e, na temu e, turizam između Kine i Europske unije. Imali smo publiku od nekoliko stotina sudionika i komisija je bila prisutna, nevladine organizacije su bile prisutne i to je bila naša inicijativa, inicijativa ovog odbora e, koju je ovaj odbor pokrenuo prije dvije godine. Dakle, sada možemo biti ponosni na tu inicijativu. I ako to želite iskoristiti kod kuće, u vašim stručnim područjima, možete, izvolite možete se priključiti ovom projektu. Također bih vas želio izvijestiti o sljedećem. Da glavni tajnik Svjetske udruge za turizam dolazi opet u Brisel kako bi vodio pregovore između 6. i 8. prosinca. Sudjelovat ću u tom programu. I ako vi želite nešto o tome reći, još uvijek imamo mogućnost prihvatiti vas. Također bih vas želio izvijestiti da uz pomoć tajništva odbora Sudjelovali smo e, na forumu za turizam u Bratislavi. Između ostalog smo raspravljali o e, pitanjima koje se tiču našeg parlamentarnog rada. O tome ću vas izvijestiti u pisanom obliku, jer sada ne bi stigao. I još jedna informacija. Odbor za regije, dakle i susjedne zgrade, sa odborom regija, intenzivno surađujemo. i imamo izvješće o regionalnim razvojnim mjerama koje je izradio odbor regija i ako vam trebaju neke informacije iz tog izvješća za vaš rad ili ako želite kontaktirati kontakt osobe iz odbora regija, imamo imena osoba koji su zainteresirani baviti se turizmom i planiramo e, organizaciju e, dodatnih zajedničkih manifestacija još je jedna informacija. E, predsjedavajući Kamer je bio vrlo aktivan u prošle vrijeme. I vodili smo velike rasprave, na primjer o programu Interrail, o tome da se se dobiva Interrail propusnica. E, velik broj klubova je to podržao i iz tog razloga sam organizirao radni doručak na koji sam pozvao dvoje mladih iz Njemačke koji e, su najbolji predstavnici e, takvog koncepta i gospodin predsjednik e, će sudjelovati na tom radnom doručku. Ako, se, ako i vi želite sudjelovati, molim vas, javite mi se, isplatit će se. Naravno, sve se to tiče prometa, ali i turizma. Turizam će biti u središtu. Još samo dvije stvari. 15. studenog prošli tjedan sam slao pozivnice na svima, tako da mislim da to imate u vašim e, mailovima. I još jedna informacija. Udruga e, za turizam Pacifik Azija i direktora te organizacije sam pozvao u Brisel. Radi se o jednoj od najbitnijih turističkih zajednica na svijetu. E, prekjučer su održali manifestacije u Londonu i nikada do sada nismo još uspostavili službeni kontakt sa tom turističkom udrugom, turističkim savezom. To moramo sada ispraviti, nadoknaditi. Do... Imat ćemo jedno izoslanstvo ministara iz azije Azije koji dolaze u Brisel i s njima ćemo moći razgovarati još dvije stvari. zajedno sa tajništvom radimo na sljedećem. Želimo dobiti teme za sastanka radne skupine. E, do prosinca čekamo prijedloge i tajništvo e, želi to sve pripremiti za sljedeću godinu. I još jedan mali komentar. Zaključno, tijekom sljedeće godine bilo bi lijepo kada bismo mogli realizirati godinu održivog turizma, jer 2017. godina će biti pod tim obilježjem. Dakle, ako vas to zanima, javite se. Dogovorio sam sa glavnim tajnikom Svjetske turističke organizacije da i mi možemo delegirati neke kolegice, odnosno kolege. To znači da ćemo pozvati naše članove na sastanke Svjetske turističke organizacije. Toliko od mene. Pozvali smo gradonačelnike sa Kanarskih otoka. Gospođa e, Ines Ajla Zenter je njih pozvala, pa ih sada pozdravljamo. I Nadam se da ćete provesti lijepi dan u Europskom parlamentu. Dakle, Kanarski otoci su vrlo važno turističko odredište u Europi i siguran sam da će se gradonačelnici dobro osjećati ovdje. Lijepo da ste ovdje s nama i sada dajem riječ eh, profesoru Paul Petersu. Hvala puno. E, predsjedniče, što ste mi pozvali i dali mi mogućnost da rezultate studije predstavim u Europskom parlamentu. Naravno, nisam sve ovo sam napisao. Radili smo u ekipi od sedam istraživača iz e, Francuske, Njemačke, e, zatim iz Velike Britanije iz e, sveučilišta Središnjeg Lankašira i dakle ja sam sveučilišta u Bredi. Cilj ove studije bio je da se sazna e, kakva je su sadašnje djelatnosti u razvoju održivih turističkih proizvoda i kako se to može odnositi na, prema održivom razvoju turizma. To su zapravo dvije različite stvari koje nisu uvijek usklađene. Najprije kratak pregled glavnih e, poruka. E, utjecaj na okoliš i dalje raste raste utjecaj e, emisija iz zrakoplovstva koje se za sada još uvijek nisu stvarno uspjele ublažiti. I kao što sam rekao, proizvodi održivog turizma su nešto drugo. To je most koji vodi održivom e, turističkom razvoju. I e, trebaju postojati održive politike turizma i prometa Za početak pozabavimo se pitanjima vezanim za okoliš. E, e, ovdje vidite različite brojke e, i imamo različite probleme koji izazivaju turizam i promet vezan za to. 2005. godine napisano je izvješće koje je bilo posljednje izvješće koje se pokazalo da zaista kasnimo u tome da e, pratimo situaciju. Ovdje se vidi kako su različita pitanja vezana za okoliš, zapravo vanjski elementi, e, pejzaži, klimatske promjene, kakvoća zraka i tako dalje. Dakle, ti vanjski elementi se e, vežu za intra e, europski turizam e, koji je prilično značajan. A ako u uključite interkontinentalni turizam izvan i unutar Europske unije, onda podaci koji o tome pokazuju, e, koje imamo, je zapravo ogroman trošak, tri puta veći. A najveći E, trošak vezan je za klimatske promjene. Jedna tona ugljičnog dioksida e, je ono što je najveći trošak u smislu zaštite okoliša. Vezano za to postoje i socioekonomska pitanja. Podatke koje ovdje pokazujem ukazuju na to da je turistički sektor značajan gospodarski sektor. Radi se također o sektoru koji ukazuje na to da je većina turističkih putovanja unutar Europske unije. I to puno više od polovine turističkih putovanja su putovanja unutar jedne zemlje, a ne međunarodna putovanja. Iako e, je bio pokušaja e, da se situacija poboljša, problem je još uvijek sezonsko obilježje radnih mjesta i mala marža koju ostvaruju tvrtke u turizmu. I e, zapravo e, sve to onemogućuje u nekim situacijama da se e, zapošlja, dakle da to radno mjesto bude u dobrim uvjetima. E, imamo e, veliku tablicu u izvješću e, sa različitim studijama iz cijele Europske unije. Te su studije prilično raznovrsne. U većini slučajeva ustanovljeno je da se oslanja javna ulaganje, javno financiranje i ako ono izostane, onda te tvrtke više ne opstaju. I još jedna stvar koju smo primijetili da nema kvantitativne analize e, u tome kakav je utjecaj to ima na okoliš, kakav ima socijalni utjecaj i zapravo ne znamo što su sve te mjere imale kao rezultat. E, Većina tih studija bavi se odredištima i o razvoju određenih odredišta. A to znači da e, prevoz od i do e, tog odredišta se zapravo uopće ne uključuje. I svega jedno 5% slučajeva e, studije uključuju nešto i o samom e, načinu na koji se stiže e, do i od odredišta. E, tipičan primjer vezan za promet jedne alpske regije gdje su zapravo neka skupina neka skupina mjesta u Alpama koje su turističke, a odredišta se ujedinile i e, oni posljednjih godina promiču e, to da se do njih ne dolazi automobilom i e, da se manje koristi automobil i jednom i jednom kad je se na odredištu. I recimo jako dobar primjer jednog mjesta gdje nema želje, e, gdje nema željezničkog kolodvora i uspjelo organizirati da jako puno dolazi ljudi željeznicom do susjednog mjesta od kojeg su organizirali prijevoz. Ali e, to je zapravo vrlo mali postotak mjesta u odnosu s velikim brojem turističkih destinacija u alpskim područjima. Pozabavili smo se također i politikama koje su vezane za održiv turizam i promet. E, turizam i politike zaštite okoliša nisu uvijek usklađene. Politike zaštite okoliša e, više se bave Europskom unijom kao cijelinom, i pokušavaju rješavati određene probleme, primjerice klimatske promjene. Za razliku od toga, u pitanju turizma pristup je od ozdo na gore. Kreće se od e, regionalnih aktivnosti prema nacionalnima i e, tako dalje. Što znači da sve što je vezano za E, klimatske promjene se teško može uklopiti u sadašnji način na koji se izrađuju e, politike vezane za turizam. Na ovom grafikonu koji inače nije objavljen u e, izvješću, ali se na stranici 25. pozivamo na problema. Problem je sljedeći. To je sveukupan iznos emisija ugljičnog dioksida u svijetu. To su dvije e, točkaste crte koje idu prema dole. Zašto? Zašto te krivulje idu dole? Zato što je to dogovoreno u Parizu. Postavlja se dakle da će do tog smanjenja doći e, i to je e, zelena linija. A crna crta, tamno crvena, pardon, tamno crvena crta koja ide prema gore govori o zrakoplovnom prometu i norme koje je i kao dogovorio u rujnu u Montrealu. Kao što vidite, negdje e, drugom dijelu ovog stoljeća obje se e, te crte križaju, što je zapravo nemoguće ako jedan sektor bude napravio puno više od drugog. I na kraju još jedan e, stup, a dogovorene u Montrealu od strane ICAO-a, a to su mjere koje se e, zasnivaju na tržištu. A e, to je zapravo kupovanje emisija. Oni neće sami smanjivati vlastite emisije, već će platiti drugima da to naprave umjesto njih. Crvena isprekidana crta vam pokazuje što je preostalo do drugi naprave. I e, mislim da će negativne e, e, kvote biti nakon toga vrlo teško prodavati. Što će na dugi rok izazvati probleme. Možemo si postaviti pitanje što turizam kao sektor može napraviti u tom smislu. I jedan e, na nedavna studija objavljena u Nizozemskoj je jedna koja je izradila kalkulator za emisije ugljika u sektoru turizma i to na vrlo detaljan način. Ne samo prijevoz zrakom, već apsolutno sve druge e, vrste e, prevoznih e, sredstava, 25 njih. I dakle, možete čak birati između različiti letova gdje je ugljični otisak ponekad puno veći na jednom u odnosu na neki drugi let. 500 e, e, e, tisuća njih vezano je isto tako i za ugljik i smještaj i zapravo upravljanje ugljikom i intenzitet turizma. Dakle, to je nešto kako bi se mogao napraviti rating kako za operatere E, kako za tur tako i e, za e, pojedina turistička odredišta. Koji su zapravo naši glavni zaključci? Da nema dovoljno podataka o socijalnom utjecaju turizma. A isto tako nedostaje pogled u budućnost. Ne samo na blisku budućnost, recimo za 10 godina, već i na puno dulji dulji period. Infrastruktura e, za e, zrakoplovstvo koje sada gradimo bit će tu sigurno krajem ovog stoljeća, stoga ima smisla razmišljati na drugi rok. A isto tako jako e, sudjeluje u tome kako će se razvijati turizam, kako će se on oblikovati. Većina turizma ovisi o javnim ulaganjima i zapravo ukazuje na to da sama ta industrijska grana nije uspjela razviti održivi e, način rada. Politike između turizma i prometa nisu uvijek usklađene, a e, zračni je e, promet i dalje problematičan jer inicijative i kao neće ga još uvijek riješiti. Naravno, e, možemo iz tih zaključka izvući i neke preporuke. Jako preporučamo da se studija iz 2004. godine ažurira kako bi se na dobar način moglo nadzirati kako turizam utječe na socijalne aspekte u Europi i turizam. E, moglo bi se dakle raditi na održivim turističkim proizvodima koji će se promicati kako bi sama politika turizma postala održivija. I na kraju treba također integrirati e, prometne projekte koji će utjecati na održiv razvoj turizma. E, turizam i promet e, i e, tu je najveći problem za okoliš e, zračni promet. Željeznička mreža je tu mnogo bolja. Između ostalog zato što ljudi željeznicom putuju e, na kraćim udaljenostima. Pa se to automatski manje loše odražava na okoliš. E, Postoji argumenti e, kojima se e, preporuča da se manje koristi zrakoplovstvo i pazi kako se razvija zrakoplovstvo, odnosno turizam. Međutim, zaboravlja se pritom da za sada je automobilski prevoz onaj koji je koji prednjači kad se radi o turizmu i tako će to biti i do kraja ovog stoljeća. Što se tiče samih e, odredišta, e, mogli bi razviti e, sama odredišta, bolji način upravljanja time kako se do tih odredišta može doći. A što se samog poslovnog svijeta tiče, što se poduzeća tiče, postoji puno programa sa eko labelima i e, različitim certifikacijama i zapravo one ne daju željene rezultate zato što ih ima previše. Pa se tu možda stvari mogu poboljšati i obuka nedostaje iako se radi na tome. I još jednom e, bilo bi dobro da turoperateri uvedu e, jedan element upravljanja e, ugljičnim dioksidom. Ali prepustit ćemo ostatak za raspravu. Zahvaljujemo na izlaganju. Sada možemo otvoriti raspravu. Klaudija Del Montero je prva, izvolite. Hvala lijepa, predsjedavajući. Želim čestitati profesoru. Hvala što ste nam iznijeli ovu studiju. Mislila sam da ću se morati složiti sa definicijom koja je ovdje e, unijeta o održivom turizmu to nije segment, to nije jedan mali dio tržišta, to je put koji treba slijediti sektor. Treba e, ga učiniti konkretnim, konkretnim inicijativama e, za svako odredište, uključujući cijeli sektor. kako bi se e, nadopunio održiv turizam ili kako bi ga se učinilo konkretnim, mislim da moramo naglasiti cijeli koncept pametnih turističkih odredišta u smislu infrastrukture i tehnologije koje se e, inteligentno koristi i to će biti pokretači e, privlačnosti održivog turizma, turističkih odredišta. A kao drugo moramo se pobrinuti da ta odredišta budu doista jako pristupačna i to pristupačna svima, ne samo eh, lokalnom stanovništvu. Isto tako želim reći da i u smislu preporuka trebamo naglasiti i važnost digitalizacije kao načina poboljšanja onoga o čemu je govorio profesor. Ovaj nedostatak sinhronizacije između turizma, e, prijevoza i okoliša e, je e, nešto što ćemo treba voditi računa. Isto tako mislim da nam nedostaju podaci, nemamo kvantitativne informacije o učinku turizma na okoliš, ali isto tako ih nemamo i na socijalnoj razini, a to je isto tako važno kad govorimo o drživosti, o e, uvjetima e, rada, e, jer u sektoru su zaposleni mnogi mladi ljudi, ali i mnoge žene. A tu postoje prepreke u smislu politika i te prepreke treba vladati. No, imam još nekoliko pitanja. Europski prvo, Europski sustav pokazatelja e, u turizmu. E, imamo li povratnih informacija o odredištima, o državama? E, je, li, to, podržala komisija? koliko ja shvaćam, u ovoj studiji iskorištena je takva vrsta podataka. Mislim da je to inicijativa koju trebaju u budućnosti podržati. Ima još jedno pitanje Spomenuli ste pitanje terorizma i e, prometa, isto tako i emisije stakleničkih plinova. Hoćete li preporučiti e, politiku poticaja, e, prebacivanja na željeznicu i smanjivanje ovisnosti o zračnom prijevozu? Dolazim iz otočke regije E, naš jedini oblik pristupa ili ograničen oblik pristupa je zrakom, a koji puta i morskim e, prijevozom. E, kakav put takvim zemljama i takvim regijima možemo ponuditi. Zaista bi cijenio vaše mišljenje. Hvala. Hvala, Klaudija Tapardel. Hvala, predsjedavajući. Doista sam e, e, sretna što imam ovu priliku raspravljati o državom turizmu ovdje u našem odboru danas, osobito s obzirom da ćemo sljedeće godine 2020. godine, da će Međunarodna organizacija za turizam E, odrediti tu godinu kao godinu održivog turizma. Isto tako zahvaljujem i profesoru na studiju. E, u ovom trenutku sve više regije razvija turizam, ali naravno to ima i veliki učinak e, utjecaj na E, okoliš, na prirodne resurse i to doprinosi zagađivanju. Svi moramo biti spremni e, iznalaziti rješenja za rješavanje tih otvorenih pitanja koje će doprinijeti sveukupnoj europskoj strategiji za borbu protiv klimatskih promjena. Kao što naši kolege jako dobro znaju, tijekom ovog saziva parlamenta želim podržati održiv turizam u Europi zajedno sa svojim kolegama i mi smo postigli e, brojne uspjehe ovdje. Želim navesti samo jedan ovdje u Europskom parlamentu. Organizirali smo jedan događaj na Međunarodni dan turizma. Na tom događaju bili su i moji kolege ovdje u Europskom parlamentu, ali i dva povjerenika e, čija nadležnost uključuje pitanja povezana s turizmom, gospodin Očić i Europska Evropska povjerenica za unutarnje tržište, gospođa Bjekovska. Naravno, radilo se o proslavi, to je bio jednodnevni događaj o kojem govori, no glavni cilj je bio također e, sve nas okupiti kako bismo se nosili sa izazovima u današnjem europskom turizmu, te vidimo kako ti izvori imaju veze sa klimatskim promjenama, održivosti. To su sve vrlo važna pitanja koja moramo razmotriti. Istovremeno mislim da ovdje u Uniji potrebni su nam znatna ulaganja u, e, infrastrukturu, u kulturno nasljeđe i u ljude. Ne smijemo zanemariti nužna ulaganja za zaštitu e, prirodne baštine u Europi. Zato sam iskoristila priliku što su na tom događaju bila dva povjerenika kako bi naglasila važnost e, postojanja europske strategije koja e, treba e, objediniti, uskladiti lokalne inicijative sa središnjim inicijativom. No, da se sad vratim na studiju koju smo danas ovdje vidjeli Toplo pozdravljam preporuke uključene u ovu studiju, razvoj održivog turizma, za sobom povlači iznalaženje novih načina kako bi se ljudi uvjerili da se odluče za manje poznata odredišta, ali koja su toliko zanimljiva. Ja sam rumunska, ja ću sad govoriti o e, e, ušću Dunava koji je, koje je jedinstveno s sa sjajnim životinskim i biljnim svijetom, imamo e, izvrsne prirodne potencijale, ali moramo e, paziti i štititi te regije od e, utjecaja turizma. moramo poticati, promicati odredišta za održiv turizam, ali i pristup tim regijama. I tako možemo doprinijeti E, usmjeravanju e, turističkih valova u te regije. Moramo biti međutim vrlo oprezni, e, vratit ću se na prethodni primjer, ušće Dunava, možemo se pristupiti rijekom, ali taj riječni prijevoz mora biti održiv jer i takva vrsta prijevoza ima utjecaj na okoliš, na biljni životinski svijet i na rijeke, ali isto tako i na jezera na ušću Dunava. E, ima još, e, želim još nešto reći, e, jednu opću primjedbu koja nije nužno povezana sa izvješćem o kojem danas raspravljamo. No, radi se o onome što je ištven ranije rekao, o Europskom kapitalu za turizam. Gospodin Kovanza je također ovdje u ime Europske komisije nisam mm, sigurna za sve detalje povezane s tim projektom, ali zaista bi rado u budućnosti željela dati e, tu čast e, Europskom e, glavnom gradu turizma ne samo najslavnijim turističkim gradovima koji već privlače veliki broj turista, nego trebamo iskoristiti tu priliku da promičemo male velike gradove koji nisu toliko poznati, ali koji imaju sjajne turističke potencijale gradove koji bi trebali biti poznati europskim građanima zbog krajobraza, zbog okoliša, zbog kulturnog nasljeđa, kulturne baštine. I, e, i to je način na koji bi se e, mogli e, turistima ti gradovi u Europi približiti, učiniti ih poznatima. Zato bi e, zaista htjela vidjeti europsku strategiju za promicanje i razvoj održivog turizma, uključujući i sva ta pitanja koja su povezana sa utjecajem na okoliš i općenito na održivost. Želim se seći hvala predsjedavajući, hvala lijepa profesoru Petersu, mislim da smo čuli vrlo zanimljivo izlaganje i studiju koja na neki način otvara i više pitanja nego što danas možemo raspraviti. No prvo, bilo mi je jako drago e, e, vidjeti ovu točku o promicanju brzih e, veza vlakovima. Mislim da tu imamo potencijal za puno veći razvoj održivog turizma, no tu je problem, tu su problem komunikacije E, moramo otvarati i nove rute kako bismo smanjili e, količinu prijevoza automobilima. E, druga stvar koju sam htjela reći, a vi ste obuhvatili, a to je pitanje oznaka, eko oznaka, zelenih oznaka. U trenutku kad ih imamo stotine u Europi, mislim da mnogo njih dobro funkcionira, ali to može biti zbunjujuće za ljude koji putuju u razne regije, u razne zemlje jer ne postoji standardna oznaka. Mislim da bi EU certifikacija zelenih oznaka bila jako važna jer sada potrošači to e, e, traže i u drugim područjima, u, u području hrane i tako dalje. To je dobro funkcioniralo i mislim da je to nešto što bi moglo jako pomoći jer postoji puno Um, e, uspješnih lokalnih i regionalnih inicijativa od kojih možemo učiti iz cijele Europske unije. Spomenuli ste Pariz e, i pitanje e, emisija CO2 i spomenuli ste potrebu ažuriranih studija E, mi znamo nešto o tome gdje smo, kakav je utjecaj e, turizma na klimatsku promjenu, osobito u području prijevoza. E, trebamo ažurnije informacije o tome, no mislite li da bismo trebali biti u tome, uzimati i utjecaj klimatskih promjena na turizam, e, smanjenje izvora vode i tako dalje i tako dalje. Dakle, postoji izravan utjecaj klimatske promjene na turističku industriju, ona pogađa turističku e, industriju i razvoj održivog turizma. I na posljedku e, želim nešto reći o socijalnim pitanjima, o socijalno-gospodarskim pitanjima. Održivost je naravno vrlo široko pitanje koje uključuje e, i jezik i kulturu. Kao što sam rekla, ja predstavljam Wales, mi imamo manjinski jezik, welški, i u nekim zajednicama je to glavni jezik koji se govori u njima. I očito turizam ima utjecaj i na to i na kulturu. Dakle, u okviru tog pitanja socijalnog utjecaja turizma, mislim da moramo e, e, zabilježiti i utjecaj na jezike kulture. Mislim da nije to sve skupa negativno, no u mnogo slučajeva je negativno ako te čimbenike ne uzmemo u obzir, ali se i njih može uzeti kako bi se poboljšao turizam i poboljšalo iskustvo koje ljudi imaju kad posjećuju različite regije i stječu iskustvo različitim kulturama. Hvala lijepa. A sada Ines Alea, hvala. Hvala gospodine predsjedavajući da i ja želim zahvaliti autorima studije koju je izložio profesor Pites i ja imam nekoliko primjedbi i pitanja o odabiru zemalja. Vi ste odlučili da će studije predmeta se usmjeriti na zemlje, a ja mislim da smo mi zapravo već i dalje od toga otišli, da mi gledamo na turizam u smislu sadržaja, sportski turizam koji ima ogroman utjecaj, kulturni turizam, E, tu se može raditi o e, baštini, ali to mogu biti i koncerti, koncerti rob skupina, zdravstveni turizam. Dakle, mi zapravo ne gledamo toliko na zemlje kada razmatramo turizam, mi zapravo na njega gledamo na drugačiji način u smislu utjecaja različitih oblika turizma. Dakle, odabir zemalja gdje imate Španjolsku kao sredozemnu zemlju, ali i zapadnu zemlju jer jedna od crta koje ste postavili je bio Atlantik. Naravno, imamo Atlantsku obalu, imamo i e, naše irske kolege, ali imamo i sredozemlje, dakle da zapravo na neki način padamo između dvije stolice, to je prvo. A drugo, europski projekti koje ste spomenuli, E, zapravo odabrali ste projekt ITEN, to je financirala Europska komisija, ali zaboravili ste projekt Kalipso, koji je vrlo socijalan. To je jedan e, pokušaj da se e, korištenje hotela i turističkih objekata protegne kroz cijelu godinu, tako da nisu prazni po zimi i da se potakne i starije ljude e, da putuju i ljude koji imaju više poteškoća u putovanju kroz razne poticaje. Ne bi li bilo zanimljivo vidjeti kako u stvari e, se taj sektor e, proširuje na sve sezone, ne samo na jednu. Isto tako radimo i na e, e, cirkularnom gospodarstvu. U nekom trenutku moramo ćemo gledati i turizam iz motrišta usluga. Koje usluge pruža turizam? Od osmišljavanja pa sve dok ljudi se vraćaju kući. Dakle, sve to mora biti dio kružnog gospodarstva tako da nemamo negativne e, vanjske učinke. Htjela, bih znati, mislite li da je i to važna stvar? A tu je i pitanje zračnog prijevoza. Kao gospođa Montero, ja mislim da zaista trebamo alate moramo pogledati neka poduzetnička područja u Irskoj. Ne možemo misliti da će svi svuda stići vlakom, jer neće. Velika većina leti, ali moramo raditi sa zrakoplovnim sektorom kako bismo uzeli u obzir njegov učinak, kako bismo iznašli inovativna rješenja. Isto tako trebamo e, e, i Tereza je spomenula masovni turizam, poreze na turizam i to smo razmatrali, ali vidjeli smo e, da postoje zemlje gdje morate platiti da dođete na plažu. Ako ne platite nećete stići e, na plažu, iako su plaže javne, ali u nekim odredištima postoji mogućnost e, da imate E, posebne oznake za turizme, tu treba raditi sa operatorima. Dakle, mora postati neki civilizirani način za uvođenje poreza na turizam. Tu je onda i pitanje utjecaja emisija, ali mislim da moramo razmotriti i tu želim čuti vaše mišljenje o utjecaju klimatskih promjena na turizam. Neka turistička e, odredišta trpe zbog učinka klimatskih promjena i e, rezultati e, e, turizma su zapravo jako važni jer to predstavlja jedini prihod tih zajednica i tu će klimatske promjene imati jako negativne utjece. Izabela de Monte. Hvala lijepa. Hvala svima koji su surađivali na izradi ove studije i zahvaljujem se naročito predstavnicima komisije profesor Koraci prvenstveno. E, jedan komentar. Ono što je stvarno jako bitno u ovoj studiji je da većina e, e, i ljudi i način na koji putuju, to je nešto što vidimo u izvješću čije sam ja izvjestiteljica, da se oni zapravo brinu, mi više nećemo biti prva destinacija u svijetu. Istovremeno, važno je e, razmisliti o politikama koje treba primjenjivati Europska unija. To su, trebaju biti integrirane politike i turizam je upravo primjer toga a e, da je lokalni e, promet je nešto od svega 4 da samo 4% turista se vozi vlakom. Trebamo se također zapitati što je sa alternativnim gorivima Upro kako bismo smanjili emisije. Trebamo također raditi na većoj efikasnosti e, povezivanja e, i prelaženja s jednog načina prevoza na drugi. Zanimljiv je i, paragraf koji govori o medicinskim aspektima, o aspektima zdravlja, jer je taj sektor u rastu. A e, tu još i energetski sektor. Imamo e, dakle održivi sektor koji bi pribjegao alternativnim energentima. E, međutim, često se e, gleda samo na smanjenju troškova. I mene zanima što one strukture koje dakle, ugošćavaju ljude rade kako bi se smanjio utjecaj na okoliš. Imam još jedno pitanje, a to je da ekonomija dijeljene može biti kako pozitivna, tako i negativna. Što se više koriste e, privatni smještaj u odnosu na hotele, e, to je u tom smislu korak natrag. I e, Isto tako treba utjecati na to da se manje prigijeva automobilima, a više da se koristi željeznički promet. Zanima me što možemo utjecati kod ekonomije dijeljenja kako bismo imali trend o podacima i sve podatke. Radi se o sektoru koji se širi i moramo znati kakav utjecaj sve to ima i na taj sektor. Hvala. Hvala lijepa. I sada e, imate gospodine e, Peters još jednu mogućnost reagirati na ova pitanja. Hvala lijepa na svim pitanjima koje ste mi postavili. Ima ih prilično mnogo. Osvrnut ću se na neka od njih. Što se tiče europskog sustava turističkih pokazatelja, znamo da taj sustav postoji i mogu samo podržati ideju da ga moramo bolje iskoristiti e, jer, moramo dobiti pregled nad svim područjima u Europi koji bi potencijalno mogli uključiti taj sustav. Nekoliko puta se otvorilo pitanje ako se pomaknemo od, od zrakoplovstva do nekih drugih e, načina prijevoza, tada će neka odredišta biti na gubitku, a druga odredišta na dobitku, kao što su, na primjer, udeljenije regije i otoci. Naravno, to je pitanje koje moramo ozbiljno shvatiti, ali prije svega moramo uvidjeti da ako zrakoplovstvo raste stopom, kao što je to sada slučaj, sve države ga podržavaju, na kraju ovog stoljeća 10 do 15 i čak 20 puta ćemo imati veće zrakoplovstvo od onoga što je danas slučaj. Nisam siguran da nam je toliko potrebno kako bismo spasili neke otoke, to je ipak manjinsko, manjinska odredišta su i moramo e, također djelovati u smislu ublaživanja klimatskih promjena. I ako uzmemo u obzir učinke na klimatske promjene u svijetu turizma, na primjer u kod zimskih odredišta, to je uistinu veliki problem. U alpskom području košta milijarde i milijarde da se zadrži manja količina snijega. I ako upotpunimo tu formulu, jednadžbu, vidjet ćemo da je interes sektora riješiti i ove klimatske probleme. Čuli smo i pitanje o o europskoj turističkoj metropoli, da to ne bismo e, smjeli smjeriti samo ka poznatim velikim gradovima. Mi zapravo radimo na jednom europskom projektu koji se zove Skitos, koji se odnosi na e, turističku industriju u pametnim gradovima. U, ne, u jednom od tih gradova, gradu Göteborgu u Švedskoj, imaju marketinšku strategiju jer su željeli e, bolje iskoristiti banje otoke pred obalom, te su e, napravili jednu usporedbu i prvog dana su već imali problem jer 10.000 ljudi je otišlo na taj otok a to je bio vrlo mali otok sa samo jednim javnim WC-om. Ne moram vam ništa više objašnjavati. Dakle, ta akcija je bila previše uspješna. Stoga morate biti oprezni, moramo uspostaviti ravnotežu između rasta Nekoliko puta se spomenulo pitanje odnosa između zrakoplovstva i klimatskih promjena. Jedan od prijedloga je bio pogledati alternativ, alternativna goriva. Ono što smo saznali od znanosti je da biogoriva će pomoći, lako ih je primijeniti jer samo zamjenjuju fosilna goriva te možemo koristiti iste zrakoplove. Međutim, u prosjeku oni umanjuju e, ugljični otisak ne 100%, e, ali manje, e, a od 32 do 60% e, imamo veliki ugljični otisak. Iako se on poveća 5 do 10 puta, to će pomoći, ali to nije dovoljno. Postoje neke studije vezane uz druga alternativna goriva ali ona troše mnogo energije. Pa stoga moramo proizvoditi više održivih oblika energije kao što je solarna energija, energija vjetra i tu postoje ograničenja.